Dear colleagues, probably it uh, time. Uh, Dragi kolege, došlo je vjerojatno ipak vrijeme da započnemo sa sastankom. Najprije usvajanje dnevnog reda. Zatim moram reći da je eh, točka dnevnog reda o pitanjima vezanim za hranom je odgođena za naš sljedeći sastanak budući nije došlo do definitivnog usvajanja, formalnog usvajanja od strane korepera. Ako se s time slažete, možemo smatrati da je dnevni red usvojen. Točka broj 2. Priopćenja predsjednika. Mogu vam jedino reći, dakle, to je vrlo jednostavno, danas imamo prijevod na 22 službena jezika Europske unije, sve jezike osim estonskog. A sutra nećemo imati prijevod na estonski niti na malteški. mogu vam također reći da se naš sastanak može e, pratiti putem web streaminga i da se sve informacije o njemu mogu doći preko web stranica na poveznici i e meeting. Sljedeća točka dnevnog reda e, usvajanje e, zapisnika sa sastanka 6 ovog mjeseca kao i sastanka koordinatora. Ako nemate prigovara možemo smatrati da su usvojeni. Sada možemo preći na točku 4. Smanjenje eh, onečičivača mm, motornih eh, cestovnih vozila. Radi se o prijedlogu koji je već bio na našem dnevnom redu. Odmah ću dati riječ izvjestitelju Albertu Desu da započne s raspravom na ovu temu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dragi Giovanni. Ovo izvješće sam preuzeo od prethodnog kolegu Tomasa Umana koji nije bio ponovno izabran, te sam pokušao pregledati ovu materiju. Imam e, sada vrlo dobro, dobro, dobar nacet izvješća i dobro mišljenje koje je izdao ekonomski i gospodarski odbor ja se u potpunosti slažem s time da uzevši obzir tehnološki napredak da bi trebali e, moći postići smanjenje emisije ovih tvari i poboljšati kakvoću zraka, no prijedlog Europske komisije e, dovodi u sumnju neke e, informacije poput razdoblja, rokova za uvođenje ovih graničnih vrijednosti, na to ću se osvrnuti još detaljnije i u ovom izvješću se, ne dobro, se dobro ne govori o procjeni učinka i tu na najnegativnije gledam što se tiče delegiranih akta, to je provedbenih akata. Osvrnuo bih se sada na to zato što ćemo da kasnije se osvrnuti u samom sadržaju. Europska komisija je tu predložila da dodatna četiri područja se prebace u delegirane akte iz e, suodlučivanja. Tu se radi o proširenju opsega primjene do 5 tona, za to vidi do 2,84 tona. Ja mislim da to treba ostati u nadležnosti parlamenta. Isto kada se radi o emisijama metana, kod NOx i ugljičnog dioksida i kod e, pogona na hladno. Ja predlažem da ta četiri područja ne prijeđu u područje delegiranih akata, nego da ih se i dalje smatra e, vrlo bitnim propisima, te treba, da ostati u postupku sudučivanja s Europskim parlamentom. U Lisabonskim ugovorima piše da samo nerelevantni propisi mogu biti primijenjeni putem delegiranih akata i ja smatram da se kod ove četiri točke radi o važnim propisima. Zatim se slažem da sve ostale točke ostanu unutar delegiranih akata, nipošto neću predložiti da se nešto pretoči u provedbene akte, jer tu onda mi kao Opski parlament uopće više ne sudjelujemo. A tome ne može biti tako. Ja već 10 godina radim u odboru za poljoprivredu i uvijek smo se trudili da Europski parlament ostane uključen u taj proces. Mi smo političari, mi moramo odgovarati za naše odluke prema van, to ne rade službenici Europske komisije, to bi trebali, to bi trebali i napraviti. I čak i kada se radi o vrlo tehničkom eh, izvješću, mi i dalje želimo sudjelovati u nastavku eh, postupka i to trebamo tražiti. Pritom je kod delegiranih akata također potrebno da Eh, Europska komisija ne predloži samo bilo kada neki pravni dokument i da kaže da se s time moramo složiti ili, eh, ili da nećemo imati nikakvu mogućnost eh, sudjelovanja. Mi moramo već unaprijed dobiti informacije od Europske komisije o stanju pripremi delegiranih akata jer onda se smanjuje opasnost a to je u interesu Europske komisije, da na kraju odbor ili Europski parlament traži da se odbije neki delegirani akt. U odboru za poljoprivredu smo mi bili prvi koji smo u vrijeme Lisabonskog ugovora postavili zahtjev za odbijanje delegiranih akata, jednoznačno smo to usvojili i zatim je Europska komisija morala uvesti dalekosežne promjene. Tu ću pripaziti na to da se postupak odvija tako da mi kao Europski parlament budemo dobro uključeni u uh, taj isti postupak, a o sadržaju možemo zatim raspraviti još i kasnije. Hvala lijepa. Hvala Albert. Sada počinjemo s izvjestiteljima u sjeni. Najprije da Dali u ime socijalista. Hvala predsjedavajući. Prije svega, htjela bih prihvatiti prijedlog komisije. Mi bismo htjeli podržati mjere koje konkretno mogu smanjiti emisije onečišćivača e, i e, želimo da se poboljša kvaliteta zraka. Onečišćivanje zraka predstavlja rizik kako za okoliš, tako i za zdravlje. Znanstvene studije pokazuju da se posljednjih godina poboljšala kvaliteta zraka, ali ipak e, još uvijek smo jako daleko do, od toga da nađemo pravi rezultat kako bismo riješili zdravstvene probleme. Problemi za zdravlje e, mogu biti znatni, Većina od njih dolazi zbog e, toga što različita vozila ispuštaju različite vrste ispuženih plinova, između ostalog dušični oksid i e, druge čestice. U prošlosti je Europska unija e, odredila koje su maksimalne granične vrijednosti pojedinih ono nečistih čestica tamo gdje su ljudi izloženi tomu. U urbanim područjima e, emisije čestica i ugljičnog dioksida su velike. Prema onome što kaže Agencija za e, prome, odnosno zdravlje, taj stupanj ugljičnog dioksida vrlo je visok. Iz tog razloga podržavamo da Europska unija e, pokuša smanjiti toksičnost emisija, naročito da se to zahtjeva od novih vozila koje se stavljaju na tržište. I da se to čini u skladu s napretkom tehnologije. E, mi mislimo da je dobro ovo što predlaže komisija da na fleksibilan način imamo odobravanje pojedinih tipova kako bismo izbjegli certificiranje za određenu vrstu vozila. U ovom slučaju, ponavljam ono što je rekao izvjestitelj Albert Des, smatramo da u ovom slučaju nije potrebno da se načini provedbeni akt, zato što mislimo da se neka granična e, mjerenja emisija mogu samim, e, samom uredbom riješiti. Nakon analize dokumenata moram reći da nismo našli nikakve odluke, odnosno zaključke i procjene učinka o mjeri koje se odnosi na mjerenje vezano za termoregulaciju. E, također kad se govorilo o značajnim očišćivačima, moramo reći da ih nije pratila velika studija učinka. U smislu najnovijih e, tehnološkog napretka jasno nam je da na tržište e, trebamo pozdraviti dolazak vozila koje imaju pogod na prirodni plin. E, to bi moglo smanjiti emisije velikog broja onečišćivača, naročito ugljičnog dioksida. E, htjeli bismo da nam komisija također kaže više o uredbama iz 2009. i 2011. godine o emisijama ugljičnog dioksida te da saznamo trebaju li se one izmijeniti i dopuniti ili ne. Osim tehničkih mjera vezanih za ovu uredbu, još su dvije mjere bile zanimljive. Jedna je vezana za e, popravak i održavanje vozila u kojoj se govorilo o specifičnim potrebama malih i srednjih poduzeća. Međutim, nisam uspjela naći e, opipljive konkretne prijedloge koje je predlagala komisija. Ali e, isto tako e, kada se radi o drugim vrstama mjerenja imamo konkretne mjere u kojima komisija govori o načinu poboljšanja učinkovitosti i načinu na kojem cestovna vozila mogu uštedjeti za 2 do 3% na trošenju goriva. Kao što je rekao Albert Dez i mi smo zabrinuti u nekim se slučajevima previše koristimo provedbenim aktima, a ne radi se o ključnim aspektima uredbe. Neke mjere specifično ukazuju na onečišćivače i emisije e, takvih e, nečistih tvari kako bismo poboljšali kvalitetu zraka i kako bismo smanjili emisije tvari koje onečišćuju, mislimo da je ovo što je predloženo dobro i da je napredak u odnosu na sadašnju situaciju. Htjeli bismo da se prijedlog komisije dovrši kako bi se što prije poboljšala naša situacija i kako bismo napredovali sa ovim. Gospodin e, Ja e, u ime kluba zastupnika ECR-a moram reći da bismo morali i da usvojiti ovaj zakonski prijedlog kako bismo mogli poboljšati kvalitetu zraka. Radi se o vrlo zanimljivim elementima koji se ovdje predlažu. Jasno je da e, se vrlo često ne radi samo o zagađivanju, e, radi se također i o važnim aspektima koji se odnose na zdravlje. Ipak, ovaj propis ima pozitivan cilj. Moramo se založiti za to da prirodni plin dođe na tržište kada govorimo o certifikaciji kojim se treba odobriti e, neko e, vozilo, to ideja sa certifikacijom je dobra. Za slučaj da imamo svega i jednu e, klasu kamiona, to može imati negativne elemente na zagađivanje okoliša. Ono što pak brine moj klub zastupnika jesu sljedeće mjere – Naime, ta koja se odnose na mjerenje e, topline, odnosno ograničavanje emisija. Ne radi se ovdje nečim, o nečemu e, što se odnosi isključivo na e, tehnološki aspekt. Nas jako brine da se delegirani akt radi na tu temu. Što se tiče ugljičnog, odnosno dušičnog dioksida NO2 nas jako brine zašto se tu radi delegirani akt. Htjeli bismo da nam komisija kaže što je sa kamionima. Ne bismo htjeli da sami testovi postanu prekomplicirani u odnosu na relativno malu dobit e, za okoliš. Ne zaboravite da se ispušta amonijak kada se koriste vozila koja su e, na e, plinski pogon. Hvala. A sada gospodin Torvald za UFDD. Izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni rekli su već e, mnogo toga. Moramo razmotriti kako izgledaju delegirani akti i onda vidjeti što se s njima može ili ne može napraviti. Evo, otprilike razmišljamo na taj način. Hvala. A sada Kate e, Taylor. Kate Taylor u ime zelenih. hvala. Kada su se izmijenili dopunili standardi euro 5 i 6, e, ovdje imamo važnu mogućnost da se opasne emisije cestovnih vozila smanje. E, glavni izvor e, zagađivanja zraka jest upravo cestovni promet, a loša kvaliteta zraka je odgovorna za polovinu preranih smrti u Europskoj uniji. E, u Velikoj Britaniji to je drugi uzrok smrti nakon cigareta što se tiče dižnih putova. Međutim, kada gledamo ovaj prijedlog, čini se da on zapravo neće postići ono što nam je potrebno. Ključno je da se granične vrijednosti NO2 poboljšaju. Međutim, zašto nam komisija to ne predlaže? A isto tako što se tiče cestovnih testova na cesti. Trebalo je do 2014. godine to napraviti za putnička vozila. Zašto se to nije dogodilo? Zašto se s time kasni? Zanimljiv dio tog prijedloga jest ono što u njemu ne stoji. Sve do gotovo finalizacije prijedloga mjerači potrošnje e, i e, pokazatelji e, mjerenja topline su bili u njemu i trebali su biti važni aspekti jer bi e, na taj način se zalagalo za ekološki pristup vožnje i e, moglo se za 2 do 3 posto štedjeti govino. Međutim, e, mjere su sada misteriozno nestale. Ne znam je li to bilo vezano za rad povjernika Tajanija. A sada bi, mislimo da bi trebalo da mjenjači brzine trebaju biti dio putničkih vozila. Jako se želi založiti za E, vozila s plinskim pogonom. Međutim, to nije velika ušteda u ekološkom smiru. I moramo reći da e, situacija u nam ne kaže da i ne ukazuje na to da su vozila na plinski pogon nešto za što se zaista treba jako zalagati. I E, trebalo bi biti energetski neutralni, a ne e, se zalagati za plin toliko. E, smanjivanje fosilnih goriva bi bilo dobro i zahvaljujući tome moglo bi se recimo smanjiti korištenje benzina koje je štetno po ljudsko zdravlje. Ja mislim da se ovakve ograničenja real driving emissions test procedure now being developed uh, Dakle, trebate ukupne ugljikovodike samo strože kontrolirati, ne ukinuti. Prema tome, e, parlament bi se trebao zalagati e, zato da e, se ugljikovodici smanje. Isto tako, za sva gospodarska vozila se treba ograničiti emisije amonijaka i parlament bi trebao tražiti da se to primjenjuje na sva vozila u okviru Eko 6 standarda. A e, moram reći da se problem javlja i u tome da e, su neke kategorije vozila jednostavno izuzete od e, normi vezanih za ugljičnih dioksida. Radi se o različitim visokim e, tonažama, a takvo izuzeće je zapravo dovelo do toga da su mnogi kamioneti se počeli puno više prodavati, a to ima negativni utjecaj umjesto da komisija e, na, gleda na razlike između kamioneta i kamiona na način na koji sada gleda, ona bi zapravo trebala u potpunosti promijeniti klasifikaciju vozila. Hvala. A sada e, FDD. Hvala prijedlog pred kojim se nalazimo odnosi se na tome da se mogu neki zagađivači dakle e, koristiti gledano s jedne strane putnička vozila, s druge strane dvije vrste komercijalnih vozila, lakše i težih. Ne možemo zaboraviti da kada je posljednji puta komisija predlagala zakonski prijedlog o smanjenju emisije, da su se zalagali za pristup koji je upravo suprotan načelu da mora platiti onaj tko je zagađivač. Isto tako se e, krenulo s načelom da velika vozila koja su teška više zagađuju nego li mala. Tada je došlo do velikog protivljenja tome. Međutim, to e, smo vidjeli da u ovom tekstu uvodne napomene 4, 6 i 7 nisu uvjerljive i morale bi se revidirati mnogi tehnički aspekti o kojima se u njima govori. Hvala lijepa. Nisam se uopće niti htio javiti, ali kolege su već e, sada spomenuli pitanje TC vozila. Mi imamo fine čestice, veliku emisiju finih čestica, zbog kojih dolaze do preranih smrti. I ako zbog ovakvih vozila se može smanjiti količina emitiranih finih čestica, onda se ne može reći da vozila neće uopće doprinijeti tome. Baš nasuprot, to je vrlo važan faktor pomoću kojeg možemo poboljšati kvalitetu zraka i javno zdravstvo. Ja sam bio izvjestitelj e, za norme i standarde Euro 5 i Euro 6. Vozila su dobila poseban tretman zato što imamo ugljikov vodik, e, dušikov oksid i mi ne možemo dopustiti da nemamo prijelaznu fazu. Mi sad imamo e, tu prijelaznu fazu prema, prema dušikovim oksidima. Moramo prepaziti isto tako i na standardizaciju i stoga ja ne bih toliko napadao e, ovakva vozila zato što Mnogi traže dobre kriterije, to je lijepo zato što nema nikakvih e, emisija, e, nikakvih ispušnih plinova, ali mi to zatim prebacujemo na druge dionike i radi se o tome da prebacujemo sa vozila te emisije na industriju, na proizvodnju. I zbog toga bi mi trebali uzeti u obzir da su CNG vozila bitna, barem u jednom prijelaznom razdoblju i ne bismo smjeli zabraniti tu tehnologiju, već dozvoliti jedno prijelazno razdoblje sa tom tehnologijom CNG i to je ono što sam zapravo htio primijetiti. Dank u wel, uh, voorzitter. Um, toeval of niet, uh, beste collega's, maar uh, vanmorgen uh, verscheen er een bericht in de pers van het uh, gereputeerd onderzoeksbureau Transport and Mobility.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 Hvala, mislim da se nitko više ne javlja za riječ, pa ću dati riječ gospodinu Petineliju iz Europske komisije kako bi odgovorio na sva pitanja koje su postavile kolege. Um, I would like to give a short introduction about the rationale of this uh, regulation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 prolaziti kroz dvostruko testiranje, dakle smanjit će se administrativno opterećenje time što će se omogućiti bolja kvaliteta zraka. Možda najvažnija stvar je izmjena ograničenja za amonijak u određenim kategorijama teških vozila i uključivanje metana također u obračun emisija e, CO2 vozila. I treća skupina mjera e, se bavi emisijama vozila za koje postoje odredbe koje pokušavaju izmijeniti ograničenje za e, neke konkretne onečišćivače koji proizlaze iz lakih komercijalnih vozila. Dakle, komisija planira predložiti unutar već postojećih ograničenja ograničenje za dušikov dioksid NO2 i uskladiti ta ograničenja sa tehnološkim napretkom e, do kojeg je došlo tijekom proteklih godina. Što se tiče dakle konkretnih pitanja naših zastupnika, podsjetio bih vas da će komisija u bližoj budućnosti predložiti metodologiju e, za ono što nazivamo Real Driving Emission. E, ovo se trenutno proučava zbog nekih tehničkih pitanja, ali radi se na ovome i rekao bih da u određenom smislu da će se ovime nadopuniti puniti regulativa e, za emisije, e, činit će ju kvalitetnijim zbog toga što stvarna emisija vozila će biti bliža onim ograničenjima koja se zahtijevaju e, postojećim regulativom. Imali smo neke pitanja o popravcima i održavanju. Naravno, postoje neke odredbe u ovom prijedlogu koje se time bave, ali većina ovoga tom tim pitanjem će se pretežno baviti neke e, druge e, neki drugi prijedlozi. Imali smo i prijedloge o indikatorima za promjenu brzina i za potrošnju. To nije uključeno u ovom prijedlogu jer se on usredotočuje na sama vozila e, neovisno o ponašanju vozača. E, dakle, ove uređaje o kojima govorite zapravo su više povezani sa ponašanjem samih vozača. No, najvažnije pitanje koje su zastupnici spomenuli je pitanje e, delegiranih akata. Uz mjere koje sam vam predstavili, zbog potrebnog regulatornog usklađivanja sa uredbom iz 2007. odnosno sa usklađivanjem sa Lizabonskim ugovorom, nova će, novi će prijedlog e, proširiti listu ovlaštenja koja komisija ima, a što nije bilo uključeno izvorni prijedlog, jer u trenutku usvajanja komisija je pretpostavila da će ovo biti usvojeno unutar prijedloga, omnibus prijedloga komisije. Nakon prijedloga komisije ovlasti za provedbu novih mjera kao i za one postojeće mjere e, trebalo bi biti dodijeljene u obliku delegiranih akata. I taj pristup je u skladu sa dogovorom sa Europskim parlamentom u kojem se homologacija vozila strukturira na temelju takozvanog split level pristupa. I prema ovome e, neki ključni parametri su se provode delegiranim aktima, a u mogućnost nadzora postoji nad onim aktima e, koji se bave drugim parametrima. Na ovaj način smanjit će se opterećenje sulegislatora e, i omogućit će im da se bave političkim pitanjima, a ne nekim pitanjima tehničke naravi. No, mi smo otvoreni pronalaženju jednog praktičnog rješenja e, sa parlamentom i sa vijećem što se tiče e, naših ovlasti. Hvala lijepa. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o točki dnevnog reda broj 5 koja se odnosi na prigovor na uredbu sto na pravilo 106 u okviru direktive o gorivima. Najprije ću dati riječ kolegi Heikautu, nakon toga kolegi Herbrandiju. Oni će nam reći nešto više o tim prigovorima koje ga žele uložiti. Ne znam koji od vas dvojice će prvi govoriti. E, hvala vam. Nismo se dogovorili tko će prvi govoriti, no ako se kolega slaže možemo i ovim slijedom. Što se tiče onih koji možda ne znaju ne poznaju ovaj dosije. Dakle, radi se još jednom bolnom, dugom dosijevu koji se razvlači već neko vrijeme direktivi o kvaliteti goriva. I ovdje svi naravno govore o resursima u Kanadi. I ovdje se zapravo radi više toga, to se mogućnost za poduzeća da smanje u krajnjoj liniji razinu emisija koristići e, različite izvore e, nafte i komisija iz tog razloga predložila neke druge vrijednosti za različite dionice. Dakle, ono što je najviše pažnje dobilo su naravno ti pješčenjaci i dakle moramo naravno kasnije uzeti u obzir različite druge izvore. Dakle 2011. E, blokiran je ovaj prijedlog e, i to je sada na vijeću. Neke vije zemlje su protiv toga, pretežno one koje imaju e, petrokemijsku industriju svojem izbornom tijelu. Ovdje možete naravno se sjetiti Velike Britanije, BP, Nizozemske, Shella, Francuske, Totala, tako da je prilično očito bilo odakle dolazi odbor. Imali smo i zemlje koje su bile suzdržane u tom trenutku i tada se radilo dosijevu koji nije imao prema kojem nije postoje velik odbor, postojala određena podrška, ali nije dobilo potrebnu većinu. I zbog toga je e, komisija e, dalje uposlena i bilo je dosta vremena potrebno prije nego što je komisija donijela novi prijedlog. Više manje tri godine. ako sada pogledamo novi prijedlog, uzime se obzir različite vrijednosti, zapravo su ovi su se stvari promijenile. No ako pogledamo sirovine, možemo i da postoje iste vrijednosti za bituminozni pijesak, dakle vrijednost megađulima je jednaka, ali komisija u svom predlogu e, već sama pripozna da za različite sirovine imamo različite vrijednosti. No svejedno izbrisali su mogućnost da se u obzir uzimaju te vrijednosti, što pak u praksi znači da kako biste e, postigli smanjenje od 6% do 2020. komisija oduzima jednu od mogućnosti, odnosno ono da ukoliko ste proizvođač, da možete pogledati svoju mješavinu goriva i možete pokušati spriječiti e, ona onu naftu koja će imati veći udio ugljika i preći na one koji imaju manji udio. Ta mogućnost je sada izbrisana jer postoji samo jedna nominalna vrijednost. I ovdje se radi o jednom velikom koraku komisije i jedan od ključnih razloga također zbog kojeg ja prigovaram o ovome, a to je zapravo oduzimanje te mogućnosti da se ispuni cilj do 2020. i doista se time ograničava broj mogućnosti za sve tržišne igrače. A komisija to radi namjerno i to je doista razlog našeg prigovora. Možda bi nam komisija mogla objasniti zbog čega ukida ovu mogućnost i istodobno prepoznaje da postoje različite vrijednosti emisije, dakle različite vrijednosti za različite oblike sirovina. Dakle, s tog stanovišta nema razloga za povlačenje ove mogućnosti, ali komisija to svejedno predlaže. Iako pogledamo malo dalje prijedlog, zabrinjavajuće, to bih volio odgovor komisije, zabrinjavajuće što sada više ne postoji niti mogućnost za proizvođače da izvještavaju o stvarnim vrijednostima. Zbog čega je to uklonjeno, jer sada i za one koje imaju najbolje rezultate ne mogu e, izvještavati o tome. Dakle, to ponovo stvara jedan čudan osjećaj da čak ni ta mogućnost više ne postoji. A treće pitanje je, e, ne postoji, ne predviđa se mogućnost revizije, a to nas velike brine jer postoji dakle direktiva o kvaliteti goriva i početkom ove godine u paketu do 2030. komisija nije spominjala ništa u pitanju transporta prometa i znamo da direktiva o kvaliteti goriva vrlo učinkovit način da se dođe do potrebnih smanjenja, ali nije još uvijek jasno da li komisija e, razmatra produžiti valjanost ove direktive nakon 2020. Tu bismo voljeli čuti po objašnjenje i ako više sad ne postane ti mogućnost revizije toga, znači li to da komisija već razmatra da se neće nastaviti primjenjivati direktiva o kvaliteti goriva? Jer vrijeme je doista da komisija malo pojasni to. Tako da imamo niz pitanja koja su se meni postavila, siguran sam i cijelom nizu mojih kolega, ali trenutno kada vidimo što komisija predlaže, zapravo se uvelika razvodnja i oslabljuje broj mogućnosti da se ispune ciljevi za smanjenje emisije goriva, to je doista dobar razlog da prigovorimo ovom prijedlogu, a ja sam vrlo znati, želim da čujemo od komisije njihovo rezoniranje i možda još jedno konačno pitanje, možda komisija može nešto reći o pritisku e, koji nam njih izvršila kanadska vlada po pitanju ovog dosija, jer svjesni smo da Europska unija pregovarala o slobodnom trgovinskom sporazumu s Kanadom i kod komisije bih rado čuo da li je došlo do jednog pretečeg pritiska, e, čak mogućnosti e, izvođenja predmeta pred sud, kada se govori o bituminoznom pjesku i da li to imalo i kakve veze sa e, stišavanjem, smanjenjem ovog ovdje prijedloga i da li porazum o Siti ima s time kakav vezu. Hvala vam, gospodin Herbrande ima riječ. Hvala vam, zahvaljujem i Eichhautu na uvodnoj izjavi, što znači da ja ne moram ponoviti velik dio onoga što je već rekao. Prije svega, ja bih pokušao, želio izbjeći bilo kakav nesporazum. Ne radi se o prigovoru protiv same direktive o kvaliteti goriva, već samo o načinu na koji je članak 7a proveden, koji ga prevodi Europska komisija, a tu postoji velika razlika. Dakle, ne radi se o direktivi, samoj direktivi o kvaliteti goriva. Dakle, ovaj posljednji e, dio e, paketa za e, klimu i energiju koji još nije proveden 2008. devet tako da je pravi trenutak da sa time i nastavimo. Zbog čega je moj klub prigovarao komisiji pri svega općenito se radi o vjerodostojnosti europskih politika, a to se svodi na korištenje znanosti kao temelj za donošenje odluka. A znanost se ne bavi samo dakle, klimatskim promjenama, već se uzima u obzir i socijalne i gospodarske posljedice naših politika. I ono što se dogodilo nakon listopada 2011. kada je komisija konačno donijela svoju odluku o provedbi članka 7a direktiva o kvaliteti goriva, to je e, blokiralo vijeće. Glavni argument od strane vijeća bio je da studija utjecaja nije bila dovoljno temeljita. I što je Europska komisija učinila? Podnijela novu procjenu utjecaja, no rezultati su bili potpuno jednaki kao i one prve studije. Zaključili su da korištenje e, bituminoznog pjeska i i Škriljevca, dakle da postoji vrlo dobar razlog da se odredi jedna nominalna vrijednost i da se barem ne potiče korištenje e, takvih oblika fosilnih goriva. No, umjesto da je ozbiljno shvatila svoju vlastitu procjenu e, utjecaja, Europska komisija je prije nekoliko tjedana donijela novu odluku koja u potpunosti e, se odmiče od računovodstva koje se temelji na e, sirovinama. Moje pitanje zbog čega je došlo do ovakvog potpunog zaokreta, dakle ako temeljite svoj rad na vlastitim studijama utjecaja, ne razumijem kako dolazite do ovih zaključaka i do ovakvog prijedloga, dakle tu bih volio čuti neko pojašnjenje. A moje pitanje je vijeću i čestito bih im što su danas ovdje prisutni, to nije toliko često da su predstavljeni na ovakvim e, raspravama. Dakle, što će vijeće sada učiniti nakon što je vidjelo studiju utjecaja, drugu koju su zatražili, jer zaključak može biti samo jedan, da prijedlog iz 2011 i promjena stališta komisije je nešto sa čime pretpostavljam vijeće nije vrlo zadovoljno i da će tražiti od komisije da se vrati na svoj izvorni prijedlog iz 2011. Ali to je moje pitanje upućeno vijeću. Druga važna stvar je da borba protiv klimatskih promjena se svodi na investicije. U što ćemo ulagati svoj novac? A ulaganje u ona fosilna goriva koje, imaju, koje su vrlo intenzivne u smislu CO2 nije mudra investicija. Dakle, ako imamo različite nominalne vrijednosti za pliničke ljevca, za bitumnozni pjesak, dakle za nekonvencionalna fosilna goriva koja imaju velike emisije CO2, na taj način ćemo usporiti ulaganja u ta fosilna goriva koja više zagađuju. Uz novi prijedlog komisije zapravo ponovo potičemo financijski sektor i naftna poduzeća da ulažu u ona fosilna goriva koja najviše zagađuju. Tako da moje pitanje i vijeću i komisiji kako ćemo ikada ispuniti svoje vlastite ciljeve što se tiče i klimatskih promjena i energetike ukoliko potičemo ulaganja u fosilna gorova koje najviše zagađuju. Dakle, kroz ovaj vaš prijedlog. I to su moja glavna pitanja vijeću i komisiji. Hvala. Riječ ću dati komisiji e, na njihov odgovor o ovom prigovoru. Thank you, uh, Mr. Good afternoon, everybody. Zahvaljujem predsjedatelju, dobro jutro svima i zahvaljujem na preciznim konkretnim pitanjima. Za početak, ovim dosijevom se bavimo već dugo vremena. I mislim da kada smo 2009. započeli sa konzultacijama, imali smo sastanke sa dionicima, 2010. smo imali rasprave sa državama članicama i odboru za kvalitetu goriva i nismo uspjeli doći do uh, sporazuma 2012. i 2013. Dakle, smo imali daljne studije, daljne konzultacije i mnogo truda je uloženo u ovaj prijedlog i svi bismo ga doista rado priveli kraju. Jasno mi e, frustracija, dakle posljednji komadić slagalice e, u klimatskom paketu za klimu energetiku iz 2008. do 2011. Na u sam obećao da će još protekla komisija dati prijedlog, što je učinila i rekao sam također da neće biti moguće e, da se to dogodi tijekom prošlog saziva parlamenta. I to je bilo točno. A danas ovdje imamo jedan čvrst prijedlog o kojem se raspravilo u vijeću, e, trenutno ga razmatra parlament i ja ću vam e, rado dati neke informacije još o tome danas. U odgovor na konkretna pitanja, zbog čega smo e, izbrisali pristup koji se temelji na sirovinama. Prije svega zbog toga što nismo uspjeli dobiti konsenzus o tome 2012. 13. A također je kad smo provodili studiju o utjecajem, barem za one koji su je vidjeli, dokazano je da su troškovi takvog pristupa neproporcionalni koristima. A doista nam je potrebna jedna proporcionalna reakcija. Kao što je istaknuto u okviru za paket klimatskim promjenama energetike, još u siječnju komisija ne predlaže e, smanjenje ciljeva fosilnih goriva e, nakon 2020. godine. E, što se tiče stvarnih vrijednosti, i to smo pomno razmotrili, to je jedna od opcija koje smo razmatrali u našoj studiji i u studijama koje su pozadine mnogo je posvećeno tome. I otkrili smo da ne postoji jedinstven sustav uzimanja u obzir svih stvarnih emisija. Dakle, imali bismo 200, 300, 400 različitih sustava koje različita poduzeća upotrebljavaju diljem svijeta, a to bi zapravo komisiji u svrhu izvješćivanja dalo potpuno različit sustav podataka, a državama članicama bi iznimno teško bilo verificirati takve informacije, jer bi one same zapravo bile odgovorne za podnošenje tih podataka komisiji. Na temelju toga smo odlučili da pristup koji uzima obzir stvarne emisije nije odgovarajući da se njim nećemo više baviti. Što se tiče Kanade, mislim da smo svi u nekom trenutku u svojim životima tijekom proteklih godina razgovarali sa kanadskim e, dužnosnicima, oni su imali niz argumenata, održavali su radionice, bili su vrlo uvjerljivi. I s nekim poantama koje su oni e, istakli se možemo složiti, dakle, bitumenosni pjezak i drugi imaju drugačije izvore emisija od sirove nafte, ali svi smo se shvat, dogovorili da postoji razlika sirove nafte koja ima malo utjecaja na okoliš koja odlazi iz Sjevernog mora za razliku od one koja odlazi iz Rusije, iz Nigerije i isto tako imamo i e, bitumnozni pjesak koji ima određeni utjecaj na emisiju ugljika. I ono što mi zapravo tražimo od rafinerija u budućnosti je da nam daju podatke koje će biti da e, razvrstane prema oblicima sirove nafte, prema njihovim nazivima. Možda se radi o Brentu iz Sjevernog mora, Bonilajtu iz Nigerije i to je oblik informacije koje tražimo od rafinerije kako bismo u budućnosti mogli znati e, kakav doprinos ti oblici sirove nafte imaju u ukupnim emisijama i to svrhu izvješćivanja. Što se tiče drugih pitanja ulaganjima, pri svega moramo imati na umu što kaže direktiva o kvaliteti goriva u uvodnoj odredbi broj 9 gdje govori o smanjenju životnog ciklusa stakleničnih plinova i to kroz korištenje bioloških goriva, alternativnih goriva i struje i obnovljive, obnovljivih izvora struje. A mislim da već zapravo potičemo investicije u tom polju s time što imamo smanjenje od 6% kao jedan od ciljeva. Ali isto tako prepoznao sam, kao što sam rekao, prepoznali smo da postoje poteškoće sa time nakon 2020. godine i očekivalo bi se e, za ciljeve e, obnovljivoj energiji koje su postavili na Europskom vijeću prije deset dana, da bi to također nastavilo poticati ulaganje u obnovljivo goriva u budućnosti. Tako da smatram da tu postoji jedno usmjerenje u kojem smjeru bi ulaganja trebala ići za budućnost. Hvala. Hvala lijepo, riječ dajem vijeću. Izvolite. Grazie, presidente. Eh, Hvala, predsjedniče. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Vijeće je dobilo, baš eh, kao i parlament, prijedlog. Primili smo dakle taj prijedlog kao i vi 7. listopada. Kao što znate, radi se o postupku komitologije. Ono što se dogodilo prije dvije godine bio je <clears throat> blok prijedloga u samo ovaj, odbor, a nismo dobili ništa u vijeće. I kada se glasalo, svega je 89 glasova bila za, a bilo je jako puno suzdržanih i onih koji su glasali protiv. Prema tome puno negativnih mišljenja. Sada je komisija revidirala sam prijedlog i 8. i 21. listopada Komisija je izložila situaciju na vijeću, delegacije su mogle tražiti pojašnjenja. Jasno je da nisu sva pojašnjenja bile u na osnovu istih linije. Bilo je i kritika. Međutim, u odnosu na prijedlog same komisije, ovoga puta taj prijedlog nije naišao na pretjerano negativne kritike. E, jako se puno zapravo govorilo o nekim aspektima pitanju vremenskog rasporeda, a isto tako i o nedostatku usklađivanja postupaka vezani za projekte e, smanjivanja samih e, samog naftnog škriljevca. A isto tako puno se govorilo o obavještavanju i međusobnom razmjenu mišljenja e, gospodarskih subjekata koje to rade na, rade na tom planu. A predsjedništvo je u skladu s komisijom radila na prijedlogu koji je lagano izmijenjen. Izmjena je unešeno malo. Budući kao da znate da je teško mijenjati prijedloge komisije u okviru postupka komitologije, tim prije što su vremenski rokovi vrlo ograničeni za to. Predsjedništvo je zato reklo da ne može se raditi na zajedničkom izvještaju gospodarskih subjekata iz različitih zemalja članica. To iz vremenskih razloga. Umjesto toga odlučilo se da se treba na osnovi određenih smjernica e, pregledati na koji način se upstream emisije mogu podvrći obvezi obavještavanja. 13 ovog mjeseca će se na sastanku vijeća ministara za zaštitu okoliša o tome glasati, a nakon toga sve će biti podastrto na usvajanje koreperu. Sve skupa treba to napraviti prije 7. Eh, prosinca. Dakle, u okviru dva mjeseca koje su predviđene kao rokovi u okviru postupka komitologije. Ne znam kako će na kraju vijeće glasati, međutim, komentare koje smo za sada zaprimili odnose se na činjenicu da bi ovaj instrument ipak imao dodanu vrijednost u odnosu na situaciju kada ne bi postojao baš nikakav instrument kojim bi se moglo mjeriti i izračunavati emisije za vrijeme životnog ciklusa. Dakle, imati metodologiju je vrlo važno kako bi se mogla primjenjivati direktiva o voći goriva. Hvala lijepa. Javilo se nekoliko kolega za riječ. Najprije dajem riječ kolegici Berder. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htjela reći da sam jako razočarana, kao i drugi kolege, kada se radi o ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo i kada se, kada se radi o potpunom preukretu komisije, e, kada se radi da se označavaju bitumizni pjesak e, u onom smislu u kojem on dakle, on je kao opasan, opasna e, sirovina unutar ove direktive. Sad smo čuli mišljenje vijeća kada govorimo o klimatskim promjenama i o onome što moramo poduzeti kako bismo konili ovu štetu koju čudemo našoj planeti, moramo se odmaknuti od politike. I zatim se moramo oslanjati na znanstvene podatke. A znanstveni podaci pokazuju da je bituminozni pjesak najštetniji način na koji se može gorivo izdvojiti iz tla zanemarujemo te znakove i kažemo da je to preteško, a to je po mom mišljenju jednostavno neodgovorno prema našem planetu. Imamo sad ovu procjenu učinka i rizika koja pokazuje opasnost e, ovog pjeska i to za sve sirovine. Kažemo da zatim neka da su neki podaci teško mjerljivi e, i da za neke sirovine postoje drugačiji način na koji se može izdvojiti gorivo, ali bitumilozni pjesak je uvijek štetan. Ja sam u prošlom sazivu bila u odboru za trgovinu kada smo razgovarali o i pregovarali o sporazumu o slobodnoj trgovini s Kanadom. Tada se nekako osjećalo da postoji pritisak s Kanade što se tiče bituminoznog pjeska. Mi smo pokušavali odvojiti u potpunosti te dvije teme, a pritisak s kanadske strane je bio ogroman. A moje pitanje je ne samo da smo bacili sad ove znanstvene podatke kroz prozor, već smo i e, onim ljudima koji su zabrinuti odaslali određenu ponuku poruku. Naime, komisija nas pokušava uvjeriti da se to neće sada dogoditi u pregovorima sa TTIP-om, da nećemo sniziti naše okolične standarde da bismo sklopili sporazum o slobodnoj trgovini. A ipak kada vidimo ovaj e, bitumnozni pjesak u Kanadi i taj sporazum jest da se to dvoje na kraju pomiješalo i da smo e, kapitulirali kada se radi o spašavanju naše planete. Ne znam kako ću se sada e, prema svojim biračima E, moći izjasniti da dakle sada nećemo ponovno kapitulirati u ovom sporazumu imamo taj dokaz e, iz sporazuma s Kanadom. Prošle mjesece vijeće e, Europsko vijeće donijelo klimatske ciljeve za 2030. godinu i smanjenje od 40% do 2030. godine što se tiče stakleničkih plinova. Ova direktiva prestaje vrijediti 2020. godine, to je dakle za samo šest godina. Ja se postavljam pitanje, ima li smisla nastaviti sa ovom direktivom u kakvoći goriva ili ćemo sada reći da se moramo usredotočiti kao što nam je na saslušanju i za to zaduženi povjerenik obećao da će jedan od njegovih glavnih eh, nadležnosti biti da se primijeni ovaj paket o klimi energetici eh, za 2030. godinu. Dakle, možda da kažemo da ne, mož, ne znamo još ćemo kako nastaviti, ali ipak moramo nastaviti i možda moramo promijeniti naš pristup jer ne možemo dopustiti da bituminozni pijesak postoji u Europi kada imamo drugačije vrste sirovina. A isto tako, sjevernoamerički gradovi gledaju što radimo u Europi. Znaju da je to dopušteno u SAD-u, ali ako Europa da zeleno svjetlo bituminoznom pijesku, onda će oni reći, evo ovo je što Europa kaže, i e, mi to ne želimo. Iako ova količina bitumeznog pjeska koja trenutno pristiže u Europsku nije velik, velika, ipak se da to dopuštamo e, imat će utjecaj i na cijeli svijet. Kao parlament smo uvijek iznova govorili da ne želimo dopustiti tu tvar, osim ako e, ona ima stvarnu vrijednost i ako možemo izmijeniti što, kako ona škodi zemlji. I mislim da trebamo tu istu poruku uputiti komisiji vijeću i reći da to nećemo prihvatiti. Hvala vam. Hvala kolega Ivo Belet. Hvala, riječ ima kolega Ivo Belet. Ispričavam se gospodine predsjedniče, nisam zaspao, baš naprotiv. Dragi kolege, ovo naravno nije jednostavno pitanje. Kao prvo, možemo potvrditi iz našeg kluba zastupnika, možemo razjasniti da se slažemo da moramo ispuniti našu europsku ulogu kada se radi o snižavanju emisija stakleničkih plinova e, putem naših politika. Ne možemo ih ukloniti, ali možemo barem smanjiti e, i emisiju intenzivnih stakleničkih plinova, dakle nekonvencionalnih plinova poput e, bituminoznog pijeska. Isto tako vas podsjećam da smo prošli tjedan ovdje kao klub zastupnika kada se radi o rezoluciji o kopu da smo podupeli amandman kolege Gerbrandija kada se radi o ovom pitanju. Dakle, mi jasno to podržavamo. Prošao sam ovu studiju o učinku komisije i naš klub zastupnika primijetio da komisija priznaje da je ova opcija što se tiče politike koja je izabrana, da je ona najjednostavnija opcija, najjednostavniji pristup, ali da je dosta štetna za okoliš, štetnija od drugih opcija koje smo procijenili i koje, koje su predstavljene vijeću. Ta opcija, ta metodologija ne pravi razliku između raznih e, sirovina, ne razlikuje konvencionalnu naftu i bituminozni pjesak. I naravno, što se tiče okoliša, to nije savršeno. No, kako to često biva, idealni svijet e, je nemoguće postići. Dakle, što ćemo izgubiti, kao što je komisija to je značila, što ćemo izgubiti kada bismo odbili ovaj trenutni prijedlog. S naše strane mi bismo radije imali smjernice, imali bismo radije metodologiju, čak i ako ona nije savršena, i to bismo radije imali od ničega u nekoliko godina, a ključno pitanje je i dalje dakle to, metodologija u ovom obliku u kojem je predstavljena, je li ona e, prigodna, može li se iz nje izraditi učinkoviti instrument u našoj široj strategiji za 2020. godinu kako bismo doista dakle, ostvarili ove klimatske ciljeve koji su dogovoreni. Hvala i sada gospodin Farija. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Sukladno onome što je već rečeno, prema ovom novom prijedlogu Europske komisije, novi način izračunjavanja stakleničkih plinova i njegov intenzitet u gorivima će do povećane upotrebe bituminoznog pjeska u Europi te do većeg intenziteta stakleničkih plinova u plinovima za cestovni promet. Ako želimo putem direktive o kakvoći goriva postići 6% postotno smanjenje intenziteta stakleničkih plinova to će dovesti do povećanog troška e, za one koji to moraju provesti. To znači da će nam biti potrebno barem dodatnih 4 milijardi eura godišnje i taj teret će preuzeti zapravo sami vozači. Moje pitanje je može li Europska komisija objasniti e, koja su opravdanja za to? Hvala lijepo i sada gospođo Rodriguez Rubio. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Direktiva o kakvoći goriva je zadnji dio onog paketa o klimi iz 2009. godine koji još uvijek nije proveden. Upravo zato što on uvozi granicu za bituminozni pjesak koja smiju pristići na tržištu. Imali smo prijedlog iz 2011. godine koji je sadržavao dvije stvari. Kao prvo, Imali smo nekoliko graničnih vrijednosti za, neke za neka nekonvencionalna goriva, te smo imali obvezu e, što se tiče isporučitelja goriva da smanje intenzitet stakleničkih plinova. Nakon ovoliko godina je to pravi skandal da zbog pritiska Kanade, SAD-a i drugih zemalja sada dobijamo ovakav prijedlog zbog kojeg će te zemlje i dalje moći obrađivati i prodavati bitumizni pjesa, koji je jedan od najštetnijih sirovina na svijetu. Trebali bismo imati preciznije metode izračuna, trebali bismo misliti posebice utjecaju na okoliš, ali komisija je popustila pritisku eh, naftnih kompanija i nije to uzela u obzir kada se radi o uvozu bitominoznog pijeska i drugih sirovina i to i o tome treba voditi računa, ali to ne ispunjava samu namjeru ove direktive, već dovodi samo do nepouzdanih informacija. Jedna studija jedne velike udruge civilnog društva potvrđuje da velike naftne kompanije preko vlada Kanade i SAD-a pokušavaju iskoristiti ove pregovore s Europskom unijom da zakonski prepisane granične vrijednosti u ovoj direktivi o kakvoći goriva smanje. Sada vidimo kako je, su međunarodni lobisti bili uspješni, a i Repsol spada isto tako u to. Sada smo razvodnili ovaj prijedlog direktive, a putem ovog sporazuma o slobodnoj trgovini smo našli još jedan nov, novi način na koji se može napasti ova direktiva. Kada bi e, ova, ovi propisi stupili na snagu, onda bi se uvozila vrlo opasna, opasne sirovine poput bituminozni pjesak. Repsol je jedan dio svojih sredstava u, sada prebacio upravo u rafinerije kako bi se ta, ta vrsta nafte mogla rafinirati u to spada i e, jedna rafinerija u mojoj regiji gdje imamo visoku stopu e, smrtnosti i visoku e, stopu oboljenja osoba. Bitominozni pjesak sadrži teške metale, sadrži nikal, sadrži olovo, kositar, kao i visoke koncentracije drugih štetnih tvari, poput benzola a to znači da se te sirovine moraju jače zagrijavati što zatim dovodi do e, više e, onečišćenja okoliša, to dovodi do veće opasnosti za lokalno stanovništvo i to je upravo ono što se događa u mojoj regiji. Te naftne kompanije sada rade što hoće. One se moraju stvarno potruditi da smanje emisije stakleničkih plinova. Treba nam kada pogledamo dakle, da se e, transport prije svega oslanja na e, privatni transport koji se oslanja pak na e, naftu, onda vidimo da je ovo iznimno važno pitanje. A gospodin Barroso je već pozvao na to da se više ne koriste u ovoliko velikoj mjeri ove jako štetne sirovine. Važne organizacije civilnog društva nas pozivaju da donesemo vezujuće granične vrijednosti kako bismo mogli upravo smanjiti daljnji udio ovih emisija do 2020. godine. Ja samo mogu pozivati komisiju i vijeće da ispune naše zahtjeve i da poslušaju glas e, građana Europske unije. Gospodin Torvalds. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Nakon ove rasprave mislim da je jedno jasno. Ne možemo optuživati komisiju da je predosljedno. To nije veliko iznenađenje. Ono što smo sad čuli je da oni nisu mogli naći zajedničkog nazivnika kada sad je o tome kako da procijene primarni izvor nafte. A mislim da je to više politička, to je mentalna nesposobnost, nego nešto stvarno opipljivo. Istodobno u budućnosti jedan brod koji iz Turaka do Štokoma vozi pomoću ukapljenog zemnog plina mora e, prijaviti svakog putnika, svaki auto, svaki bicikl. Dakle, u nekim područjima gdje imamo ovlasti vidimo da su zahtjevi za izvještavanjem dosta strogi, a zatim u drugim područjima političke probleme i kažemo, eto, nismo uspjeli naći ni jedno rješenje. Mislim da je to intelektualna lijenost. Trebali smo vjerojatno stvoriti jedan indeks vezan uz emisije stakleničkih plinova kada se radi o E, obvezama koje namećemo nekim dijelovima privrede kako bismo mogli procijeniti koliko se zapravo stvara stakleničkih plinova, a da se pritom ništa ne radi. Hvala i sada gospodin Grote. Da, hvala lijepa. Želim čestitati lobistima za bituminozni pjesak. Oni su doista obavili dobar dobar posao i mi zbog, to, zbog njih danas moramo uložiti prigovor. Naravno, ovo je povezano i sa onim paketom iz 2009. vezanog uz energiju klime. Mi smo od njega očekivali velike rezultate. Komisija je to sada razvodnjila. Razlog isto tako naravno i to što e, su se u vijeću isto tako malo opustili. Vjerojatno imajući u pozadini sporazum o slobodnom sa Kanadom. Pitanje je sada, hoćemo li odbiti ovu direktivu, onda nećemo imati ništa. Ili, ako ju pustimo da prođe, onda imamo pak ovu točku kao sasvim dio toga za koju mislim da se moramo sramiti, dakle kada se radi o ovom pitanju bituminoznog pjeska. I stoga nam se tu nudi e, odabir između kuge i kolere. Za nas kao Europski parlament je i u ovom sazivu vrlo važno da što manje prepustimo u postupku komitologije, e, već da što više odluka ostavimo kod nas. Inače, na kraju dana imamo dilemu i nitko zapravo ne želi glasovati ni, ni za jednu, niti za drugu opciju. Kao naš klub zastupnika još nismo završili raspravu o ovome, još ćemo to napraviti, ali u svakom slučaju hvala i česti, to je čestitke lobistima za bituminozni pjesak, jer imamo sad ovaj prijedlog e, za koji se zapravo moramo sramiti. Kolega Hvala, riječ e, ima kolega Hajkaut. Biću vrlo kratak. Naša prvobitna diskusija je bila dobra. Međutim, postoji jedna stvar koju je rekla komisija, a ne znam što da o njoj kažem. Zaista mi se čini da je uvredljivo da komisija kada odgovara parlamentu koristi sasvim drugačiji način prikazivanja troškova nego li što ga koristi u vlasti, toj studiji studije učinka. Vi kažete da vam dolazi iz e, studije učinka i koristite se pojmom disproporcionalni troškovi. To je bio izvorni prijedlog komisije. Proučim li pak studiju učinka što je komisija napravila na ovu temu i ako citiram, možda ću samo citirati par e, stvari iz nje i onda ćemo možda imati jednostavno pošteniju raspravu. Kaže se ovdje, osim zahtjeva, to ukazuje na umjerene sveukupne dodatne troškove. Dakle, administrativne troškove i kaže se da je procijenjen na trošak za e, nacionalne upravne nacionalnu administraciju malen. A nakon toga se govori da e, kada se govori o cijeni goriva da će on biti premala povšica da bi uticala na strukturu tržišta. Dok ovog puta nam komisija kaže da se radi o neproporcionalnom trošku. Dakle, ili komisija koristi drugu studiju učinka od ove koju imamo tu, onda mi recite koju studiju učinka koristite ili pak namjerno stvari prikazujete na način kako biste pridobili sve za vašu opciju. To je u redu e, politički, međutim ne temelji se na studiji učinka. To nije u redu. Čini mi se da ovdje netko nekome laže, to mi se ne sviđa i mislim da to svi moramo shvatiti. Hvala lijepa. A sada gospodin posao ima riječ. Stvarno, moram reći da mi se ovo gadi. Prije dvije ili tri godine imali smo na stolu mlječnu kiselinu. Tada smo smanjili europske norme. Zbog toga što je došlo do problema s trgovinskim sporazumom s jednom zemljom. Radilo se dakle o veterinarskim normama. A sada, dakle, trebalo se to primjenjivati u klaonicama. Jer smo se jednostavno morali te e, mjerenja mrežnih kiselina ukloniti iz klaonica. Sada pak smanjujemo naše norme vezani za okoliš. Sve to rezultat je sporazuma s trećom zemljom. Moram reći da ću se ja oštro suprotstaviti ovom propisu. Zaista ovo je nekorektno ponašanje i mislim da komisija to radi namjerno. Hvala, a sada nakon e, ovih e, ove runde diskusije dajem e, mogućnost odgovora komisiji. Hvala, hvala što mi po drugi puta dajete riječ. Hvala na svim pitanjima i komentarima. Za početak ću govoriti o samom procesu u kojem smo sada. Kolegica iz vijeća to je rekla već. Radi se o postupku komitologije. Komisija nije na sastanku u odboru 2013. godine dobila niti negativan niti pozitivan odgovor. Prema tome ona morala napraviti prijedlog vijeću što je napravljeno, a nakon toga parlament ima pravo nadzora nad tim prijedlogom. Dakle, parlament može glasati protiv ovog prijedloga ako želi, u kojem slučaju će komisija morati započeti odmah s radom na odboru. Pred nama je pet godina koji, za vrijeme kojih moramo uspostaviti cjelokupnu metodologiju kako bismo e, ostvarili rokove za 2020. godinu. Prema tome i dalje bismo imali vremena za to ostvarima. Nadalje, kako ostvariti cilj od 6%? Biogoriva je jedna su mogućnost i druga mogućnost bismo se odnosila la metan e, za vrijeme e, isto tako za vrijeme crpljenja nafte, a isto tako e, bi se ukapljenost mogla koristiti. Dakle, ostvarili bismo 6% koji jesu naš cilj da smanjimo, za smanjivanje emisije učnog dioksida ne bismo se isključivo morali oslanjati na biogoriva. Ovdje imamo propis koji prestaje vrijediti 2020. godine, a za 2020. godinu moramo ostvariti naš cilj od smanjenja emisije ugljičnog dioksida od 6%. Rečeno nam je da se ovaj rok neće produžavati dulje ali ono što mi uspostavljamo je jednostavno izvješćivanje kada moramo znati koliko ugljičnog dioksida koriste europski naftaši koji crpe sirovu naftu. To je vrlo važno jer ćemo moći dobiti informacije koliko ugljičnog dioksida se koristi prilikom trpljenja nafte u pojedinim zemljama. To će biti važno kako bismo mjerili ostvarivanje naših ciljeva smanjenja ugljičnog dioksida u tom procesu i znali bismo koja goriva to koriste mm, više ili manje. To je važno prilikom razvijanja naših mjera politike. Što se tiče e, samih e, sporazuma bilo s Kanadom ili sa sad ako se ne varam, o ovom se neće govoriti u TTIP-u. Kaliforniji, koliko sam ja upoznan, oni zaista jako mm, imaju nisku stopu emisija ugljičnog dioksida, pa mislim da Amerikanci neće na ovom insistirati prili pregovora sa TTIP-om. E, nadalje, govorimo dakle o proporcionalnom odgovoru. E, to je nešto što je komisija htjela reći kada smo govorili o ovom cilju za 2020. godinu. Radi se o jednom određenom vremenskom periodu. Dvije godine će zemlje trebati da to stave u e, pogon, a nakon toga će to trajati svega četiri godine. Mislimo da cijelokupni postupak uspostavljanja ove metode za nešto što će trajati kratko nije proporcionalan odgovor. Mi mislimo e, da dakle e, u tom smislu i ovaj trošak e, s obzirom na cijenu same nafte u tom periodu nisu proporcionalni. Hvala lijepo. Mislim da smo možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda te preći na sljedeću točku dnevnog reda. Pozivam sve direktore agencija da dođu e, za pozornicu kako bismo prešli dakle, na sljedeću točku dnevnog reda koja se na njih odnosi. Ah, yeah. If Cari colleghi, così come eh, ricorderà... Dragi kolege, koordinatori se sjećaju da smo na sastanku održanom u rujnu dogovorili da ćemo organizirati sastanak na kojem će biti ravnatelji agencija koje se bave tematikom e, usko povezano s tematikom kojom se bavi naš odbor. Iz tog smo razloga organizirali ovaj sastanak. Naime, e, moram reći da ćemo raditi na, u sasvim određenom, posebnom formatu. Najprije, dogovorili smo se da ćemo započeti o e, jednim izlaganjem koji će biti zajednički i e, koje e, će govoriti ravnatelj Danset. Nakon toga uslijedit će dva bloka izlaganja. E, prvo će napraviti direktori dvije agencije uslijedit će pitanje i odgovori naših zastupnika, a nakon toga ćemo imati e, još jednu rundu izlaganja ravnatelja EFSE, e, e, zatim Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti i Europske medicinske agencije. Zašto smo se za to odlučili? Imamo veliki broj novih članova ovog odbora i to bi im trebalo omogućiti da saznaju što rade te agencije, u koju svrhu postoje. Najprije dajem riječ ravnatelju Dansetu koji će u jedno desetak minuta predstaviti rad svih ovih agencija zajedno. Dobar dan. U ime kolega koji predstavljaju druge agencije i koji su danas ovdje, zahvalit ću vam se na pozivu i to se najprije želim zahvaliti e, predsjedniku odbora Lavi koji e, je dakle sada predsjednik kao i bivšem predsjedniku Groteu koji je od, organizirao ovaj sastanak. Ja se zovem Danset i ja sam ravnatelj agencije EKA. E, ne znam iz kojeg razloga se odlučilo da ja održim ovo izlaganje, jer zato što sam možda među njima onaj koji ima najdulji staž ili zato što sam najljepši, a to možete zaključiti na kraju. Dakle, daću vam pregled toga što mi radimo za građane Europe. Sorry for this <laughs> technical problem. I think she will... She... Imam mali tehnički e, problem jer je, mislim da je e, su u početku se pojavljivali i slajdovi i u zip formatu. A sada molim prvi slajd. Vrlo brzo, evo, Ovdje vidite jednu sliku koja predstavlja piknik. Tu je u parku se nalazi jedna obitelj i njihovi prijatelji. da kao da je to vrlo daleko od toga čime se bavi naših pet agencija. Međutim, to nije točno, jer ako pogledate pomnije, e, EFSA za zdravstvenu ispravnost hrane u parlamentu, za, e, u parmi zadužena je za e, zdravu, da hrana bude zdravija. Zatim EKH e, u Helsingiju pazi da su kemikalije u redu, pa su prema tome dječje igračke bolje i kvalitete i sigurnije. Zahvaljujući Europskoj agenciji e, za okoliš, e, zrak i okoliš je bolji, a ako se netko od tih ljudi raspoli, zahvaljujući radu Europske medicinske agencije u Londonu, onda je, e, oni se mogu lišiti boljim lijekovima. Kao što vidite na slici, radi se o ljetu ili oni sjede na travi. Možda vi to ne možete vidjeti na slici, ali možete vidjeti sigurno ima krpelji na travi i e, komaraca u zraku. A Europski centar za prevenciju e, i kontrolu bolesti koji se nalazi u Štokholmu smanjuje da se e, dođe do rizika tih bolesti. Čak je i psu bolje na osnovu onoga što rade sa u Parmi u Londonu. Prema tome, naš kolektivni rad štiti njih na slici kao što štiti i vas i građane koji žive u vašim izbornim jedinicama. Ono što mi radimo je važno jer e, mi se zalažemo za dobrobit ljudi i okoliša u Europi. Dajemo savjete e, kako građanima, tako i onima koji stvaraju politiku u Europi. Svatko od nas i naše agencije zajedno i kolektivno rade na tome svakog dana. Možda se bavimo različitim temama, ali ostvarujemo svi iste ciljeve. Na koji način mi dajemo dodanu vrijednost našim dionicima sve agencije na web stranicama opširno objašnjavaju to što rade i na koji način obavještavaju u svom radu sve zainteresirane za to. Sve europske građane imaju isti stupanj zaštite zato što se mi brinemo za to da naš norme u Europi budu usklađene. Radimo na to da europske tvrtke mogu dobro iskoristiti e, inovacije i promiču ih u svijetu. Troškovi su e, manji za građane zato što mi e, radimo na to da oni budu više na europskoj razini. Na koji način mi dajemo dodanu vrijednost našim dionicima? Zato što mi povezujemo stručnjake iz svih dijelova Europe, zahvaljujući tome europski građani mogu uživati bolje rezultate njihovog rada. Mi imamo stvarnu perspektivu koja obuhvaća cijelu Europsku uniju. Na koji način vam možemo pomoći? Mi smo svi stručnjaci s područjima kojima se bavimo. Tehničke i znanstvene informacije vam možemo dati i e, tako vaše ideje mogu zaživjeti. Možemo vam reći na koji način se primjenjuju zakoni koje vi donosite. Mi pratimo njihovu provedbu, to rade naše agencije i države. To je kolektivni napor. Isto tako možemo vam proslijediti znanstvene informacije o procjeni, kako biste i mogli procjenjivati različite programe i kako biste mogli revidirati e, ranije donesene zakone. Možemo vam povoći s bilo kojim pisanjem e, koje biste imali iz našeg područja, pa vas molimo da nam postavite pitanja. Završit ću slikom e, naših pet izvršnih ravnatelja. Oni će svatko od njih prezentirati svoju agenciju. Moći ćete pred dvoranom dobiti materijale, između ostalog jest na jednoj jedinoj stranici kontaktne, e, načine da nas kontaktirate za svih pet agencija. Hvala lijepa. A sada ćemo započeti od Europske agencije za okoliš E, njezin ravnatelj Hans Brunix će uzeti riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Zadovoljstvo je predstaviti vam rad Europske agencije za okoliš, kao jedna od pet agencija koje je gospodin Danset predstavio. Naš je cilj e, pružiti relevantne, e, pravovremene i pouzdane podatke javnosti i onima koji donose odluke, pretendočno vezano uz politika koja se tiče e, zaštite okoliša, održivosti i drugoga. I kada mislimo na one koji donose odluke, mislimo ovdje na odluke na razini Europske unije i dobro surađujemo sa komisijom, parlamentom, vijećem, ali i sa drugim institucijama. Dakle, pružamo informacije i podatke o okolišu u suradnji sa Eurostatom, zajedničkim istraživačkim centrom i drugim institucijama. Ali isto tako na nacionalnoj razini imamo 43 e, zemlje, dakle države članice plus Island, Norveška, Liechtenstein, Turska i pokušavamo pružiti dakle, relevantne e, ciljene informacije i na nacionalnoj razini. Uz to također se bavimo aktivnostima e, javne komunikacije, dakle, informiranje javnosti, zbog čega želimo postići značajne i mjerljive napretke što se tiče okoliša Europe i podrške održivog razvoja, a to je širi okvir unutar kojeg mi radimo. Naši su ciljevi e, snažiti e, znanje, poznavanje materije koja je temelj našeg rada i pokušava biti glavni izvor znanja na razini Europe e, o politikama provedbe i nacionalnim politikama koje se tiču klime i okoliša. Ovdje se misli zapravo na pravnu stečevinu i na to koliko smo udaljeni da napredujemo u smjeru naših ciljeva, standarda, normi koje postoje u zakonodavstvu. Također se sve više bavimo procjenom politike i onoga što funkcionira, što ne funkcionira u smislu mogućnosti bolje provedbe. Također pokušavamo biti predvodeći centar znanja o znanju koje je potrebno za podržavanje za dugoročnu tranziciju našim ciljevima, a to mislimo na ciljeve za zaštitu okoliša koje se, na kojima se radi u Europi u proteklim godinama. I pokušavamo biti glavna organizacija koja omogućava razmjenu znanja i osnaživanje kapaciteta i tu bih naglasio da mi radimo kroz IONET, dakle mrežu u cijelom nizu zemalja sa e, zajedničkim zajednički sa i sa europskim partnerima poput Eurostata i zajedničkog istraživačkog centra. Surađujemo i sa znanstvenom zajednicom na razne načine i e, model razmjene i izgrađivanje znanja je nešto što se u svijetu smatra primjerom. net zemlje poput Asijana, Merkosura, svi nas kontaktiraju kako bismo mogli s njima razmijeniti i podijeliti taj model pristupu e, sa znanjima i razmjenu informacija. Što se tiče našeg rada, on je uokviren u zapravo tri vremenska horizonta koje Europa koristi. Prije svega imamo AKI gdje smo odgovorni za izvješćivanje pitanjima poput kvalitete zraka, vode, industrijskog zagađenja, prilagodbi promjenama okolaša i tako dalje, ali vezama koje se tiču prometa, zdravlja, dakle svim pokretačkim snagama koje utječu na kvalitetu okoliša. Dakle, to je naš rad e, na pravne stečevini i tu objavljujemo i neka poznata izvješća. Zatim usredotočenje na e, horizont 2020-2030 i europski program o klimi i energetici, ali ovdje spada i spada europski ciljevi do 2020, sve više 2030 što se tiče bioenergetike, bioraznolikosti, učinkovitosti resursa. Dakle, pružamo znanje u formuliranju procjeni ovog programa do 2020, odnosno 30. U skladu sa sedmim akcijskim programom za zaštitu okoliša usredotočeni smo na dugoročnu viziju, dakle društvo sa niskom korištenjem ugljika, kružna ekonomija, otpornost ekosustava, to su ključni elementi. Ovu, ovaj program također povezujemo i sa širim e, globalnim programom za e, održive milenijske ciljeve. Od, za postizanje ciljeva koristimo sljedeći dijagram. Dakle, sedmi akcijski program je naslov e, kvalitetan život unutar granica našeg planeta. Dakle, mi se bavimo socioekonomskim sustavima koje zadovoljavaju naše socijalne potrebe, a to je nešto što moramo zadovoljiti unutar naših granica ekosustava. Znači kvaliteta, kvantiteta, elementa našeg ekološkog sustava su ključni jer su to uvjeti naših e, ograničenjem. Dakle, moramo omogućiti da se prerazmotri socioekonomske sustave i to u smislu tranzicije do koje dolazi, a to smatramo da je nešto što je u srcu programa kružnog gospodarstva, zelenog gospodarstva i u tome pružamo podršku vama i drugima koji oblikuju europske politike u tom polju. U ožujku 2015. objavit ćemo i pokrenuti naš petogodišnji, pregled stanja i perspektive europskog okoliša, takozvani SOER izvješće, dakle naša e, glavna publikacija koja će se ovaj put sastojati od 87 izvješća otprilike četiri strane. i danas će se baviti globalnim megatrendovima jer e, vrlo nam je jasno da Europa svoje politike za klimu i okoliš ne donosi unutar vakuma, već međunarodni globalni trendovi uvelike su odlučuju ili barem postavljaju granice onome što Europa može sama učiniti. Također ćemo e, pružiti 25 tematskih izvještaja o pitanjima poput kvalitete zraka, vode, industrijskog zagađenja, transportnih sustava, zdravlja, zatim urbanim sustavima, prirodnom kapitalu, zelenom gospodarstvu i sl. Od devet glavnih tema koje uključuju bioraznolikost, zrak, vodu, poljoprivredni pritisak na okoliš, ponudit ćemo jednu usporedbu 39 zemalja unutar Europe a isto tako i prikazat ćemo situaciju svako od ovih zemalja, dakle imat ćemo izvješće po zemljama, a tu će uključujemo i Arktik, Mediteranski sustav i Baltik. Rezultati tih 87 izvješća zapravo će biti sintetizirani u jednom izvješću koje će biti prevedeno na sve jezike i ovo izvješće e, će biti e, predstavljeno u Briselu u ožujku 2015. zajedno sa parlamentom, komisijom i vijećem. Već imamo 30 zemalja koje su posvećene e, i koje planiraju na nacionalnoj razini predstaviti ovo ovdje događaj. I moj posljednji slajd, sve bih vas dakle pozvao da barem e, bacite pogled ili se možda i predbilježiti na naš novi sustav razmjene informacija, dakle sustav ciljnih informacija gdje možete kliknuti na ono što želite primati kako biste dobivali ažurne informacije o našim izvješćima, o novim podacima, procjenama i onime čime se bavimo u našoj agenciji za okoliš. Zaključno, nadamo se da ćemo moći surađivati s vama i pružiti vam nužne podatke i nezavisne istraživanja koje će moći biti temelj vašim odlukama i radu ovom odboru. Hvala. Zahvaljam vam. Vraćamo se e, gospodinu Dansertu kao izvršnom ravnatelju Agencije za kemikalije. Hvala vam. So we're going back to Helsinki now. E, vraćamo se nazad u Helsinki. Podsjetit ću vas samo da Europska agencija za kemikale je razmjerno mlada agencija stvorena 2007. nakon svanja uredbe rich E, ja sam prije toga radio u Europskoj komisiji i e, pripremao teren za ovu agenciju i mislim da niti jedna druga agencija nije doživjela tako intenzivne pripreme kao ova i komisija je poslala preko 35, oko 35 ljudi e, iz komisije kako bi ju uspostavila i pobrinula se da dobro započne sa radom 1. siječnja 2001. 6.6.2007. što je bilo svega nekoliko mjeseci nakon usvajanja e, legislative. Ono čime se mi bavimo je upravljanje provedbom e, kemijskog zakonodavstva i to u korist ljudskog zdravlja i okoliša. Isto tako e, radimo i u korist inovacija i konkurentnosti. Često vidite, odnosno ljudi primjećuju da su naši ciljevi možda kontradiktorni, ali za nas to nije slučaj. Mi moramo neprestavno u ravnoteži držati ove ciljeve u našem, našoj provedbi zakonodavstva. Postoji poznati e, moto bez podataka nema ni tržišta, koji znači da ukoliko poduzeća ne podnose podatke e, o svojim kemikalijama, ne mogu jednostavno biti prisutne na tržištu. I mi e, donosimo snažne odluke koje se mogu dovesti e, u pitanje pred našim prizivnim sudom ili čak pred Europskim sudom. čime se mi bavimo na našoj web stranici možete vidjeti da smo ju organizirali prema različitim uslugama koje pružamo. Mi pomažemo poduzećima da se pridržavaju zakonodavstva, nudimo e, jedinstvene e, IT alate koji su namijenjeni poduzećima kako bi one mogle registrirati sve podatke koristeći najbolje moguće standarde i zaznanja. Također pružamo detaljno vodstvo svim oblicima poduzeća kako bi mogli primjenjivati zakonodavstvo na najbolji mogući način. Također radimo na sigurnoj upotrebi kemikalija, dakle donosimo ponovno čvrste odluke kako bismo se pobrinuli da kvaliteta informacija koju dobivamo e, bude dovoljno visoka i da se pridržava sa pridržava svih zahtjeva za izvješćivanje. Također pružamo mnogo informacija o kemikalijama izravno potrošačima e, i svim profesionalnim korisnicima. Dakle, možete upisati naziv bilo koje kemikalije na našoj početnoj stranici i bit ćete e, usmjereni na informacije, sve informacije koje smo prikupili. Također se bavimo e, kemikalijama koje su razlog za brigu, identificiramo da li su razlog za brigu, ukoliko jesu, e, imamo ograničenja i dopuštenja kao instrumente koje koristimo da bismo se pobrinuli da se te kemikalije koristi sve manje i manje i na taj način promičemo zamjenu tih e, kemikalija i istodobno inovaciju unutar industrije. Kao što sam prije rekao, uvijek se možete pitati gdje su te kemikalije u našem životu. No one su zapravo gdje god se okrenete u svakoj fotografiji na koju pogledate. Dakle, svaki materijal se sastoji od kemikalija. Isto tako svako živo biće se sastoji od kemikalija. Dakle, doista je kemikalije, pojam kemikalije ide vrlo široko. Naš rad na uredbi REACH pruža informacije, kontrolu, sigurnu upotrebu industrijskih kemikalija na korist okoliša, građana i radnika. REACH je najnaprednije zakonodavstvo o kemikalijama u svijetu, vrlo je ambiciozno i zahtjevno je i za samu industriju. No, donosi jasne prednosti onim poduzećima koje se pridržavaju zakona i e, koje rade po zakonu. Naš aktivnosti o uredbi o biocidima daju kontrolu nad kemikalijama, mišavinama koje se koriste kao biocidi, primjerice za dezinfekciju, e, za korištenje boja ili kao sredstvo protiv komaraca. E, Ovdje spadaju cijeli niz drugih kategorija proizvoda koje se koriste kao biocidi. E, naš rad o CLP-u takozvanom e, omogućava klasifikaciju, označavanje i pakiranje opasnih kemikalija i tvari i to u skladu sa UN-ovim standardima. I ovdje možemo vidjeti i neke od simbola koje UN koristi. Zatim e, radimo takozvanom PIK, dakle poznavanju e, trgovine opasnih kemikalija, opasnim kemikalijama između Europe i drugih zemalja i pruža mogućnost zemljama u razvoju da kažu ne hvala. U čemu smo najbolji? U primjenjenoj znanosti, što znači da smo najbolji u procjeni rizika i upravljanju rizicima kada je to nužno na razini Europske unije. Također e, smo najbolji u analizi e, podataka e, velikim količinama, isto tako u primjeni pametnih procesa kroz najmodernije IT alate i online alate, ali isto tako i u integriranoj kvaliteti, integriranom upravljanju kvalitetom. Zatim vrlo smo otvoreni, transparentni, imamo izravan kontakt sa svim dionicima i svim poduzećima, a osobito sa malim i srednjim poduzetnicima i konačno najbolji smo u intenzivnoj suradnji koju imamo sa državama članicama. Dakle, zajedno sa vama mi radimo na sigurnim kemikalijama i ovdje možete vidjeti logo naše posljednje kampanje koja se bavi e, rokom lipnjem sljedeće godine o klasifikaciji smjesa e, u kojoj svi proizvođači kemikalija moraju e, reklasificirati svoje mješavine kemikalija i mi po tome kontaktiramo sa svim državama članicama kako bismo se pobrinuli da su svi svjesni obaveza koje postoje. Hvala vam. Zahvaljujem se i ja vama, a sada otvaramo raspravu i ukoliko kolege žele uzeti riječ, neka se jave. Gospodin Ertug prvi ima riječ. Mm, Hvala lijepa. Imam jedno pitanje upućeno gospodinu Dancetu. Nadam se da dobro izgovaram vaše ime. Da, Dancet. Da, radi se o pitanju veznom s razumijevanje, to jest o jednom slučaju koji sam premijavio u mojoj izbornoj jedinici u Bavarskoj. Imamo tamo jednu tvrtku koja je svoje ručno, svoje pogone za ručno izrađeni, ručno e, stvorenu, stvoren, stvoreno staklo stavila na popis kandidata što se tiče dozvole tih kemikalija. Sada mene zanima kakva je kategorizacija takvih kemikalija, kako ih se može procijeniti. Ako sam dobro shvatio je to odluka koja se ne tiče parlamenta, već se više tiče Europske komisije, država članica i e, Europske agencije za lijekove. E, za kemikalije. I stoga me zanima mogu li vas e, izravno kontaktirati ili mogu li vam dati kontakt od takvih e, tvrtaka. Samo sljedeća zastupnica ima riječ. Zahvaljujem. Prezentacija je doista bila zanimljiva, no gospodinu Branningsu bih uputila jedno praktično pitanje. Ako govorimo o povjerljivim informacijama, može li se ovdje raditi o poslovnim informacijama, jesu li poljoprivrednici u to uključeni? U Nizozemskoj je postojala zabrinutost rezultatima vašeg rada kada govorimo o emisiji fosfata, amonijaka, to su stvari koje imaju velik utjecaj na živote poljoprivrednika. I neki poljoprivrednika koje znamo pokušali su doći u kontakt sa nizozemskim poljoprivrednim sveučilištem, što im nije pomoglo i rečeno njime da se radi o europskim pravilima. No, ovdje se radi i o zapošljavanju i o zaštiti okoliša. Dakle, možemo li vjerovati tim podacima koje dobijemo? Zahvaljujem gospodina Fronte. Hvala, imam nekoliko pitanja za direktora Brujnika, ako sam dobro izgovorio njegovo ime. Na početku ste rekli da vi pripremate informacije za političare o um, tematici vezanoj za okoliš, a na kraju ste govorili nešto o tome kako dijelite informacije i da vam mnoge zemlje zavide na tome. Možete li nam reći na koje, kojim instrumentima možete tu eh, informaciju prosjetiti nama koji se <clears throat> koristimo takvim informacijama? Eh, jeste li napravili osim zanimljivih publikacija i neke druge informacije koje eh, ste objavili? I zanima me, možemo li mi kontaktirati vas ako imamo pitanje pojedinačno vezano za određenu tematiku. Hvala sada gospodin Stajs ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti svim govornicima. Ovo je bilo vrlo zanimljivo. Nekoliko pitanja upućeno gospodinu Dancetu. Kao prvo što se tiče kvalitete podataka i e, registracijskih dosijeja. To je nešto oko čega smo bili dosta zabrinuti ovdje u odboru za okoliš. 2012. E, godine u Svibnju je gospodin Grote, koji je tada bio predsjednik odbora za okoliš, na zahtjev koordinatora uputio vam pismo vezano uz tu kvalitetu. Vi ste zatim e, u sjeću ove godine zadali jedno priopćenje i radilo se tu o procjeni 5% dosija koji su imali rok e, do 2010. godine. Radilo se o raznim tvarima, kemikalijama koje su u iznosu od preko 100 tona iznimno štetne za vode. Radilo se o kancerogenim tvarima i o drugim tvarima koje utječu na reprodukciju. Bio sam iznenađen kada ste rekli da 69 tih dosjeja je sada u potpunoj sukladnosti. To je mnogo različitih tvari i naravno da smo mi tu vrlo zabrinuti zbog uh, njihovog utjecaja na okoliš i na zdravstvo i naravno da uh, njihova sukladnost čini samu uh, kralježnicu e, uredbe REACH, samu osnovu tog dokumenta. Dakle, mene zanima kako ćete se pobrinuti da ti registracijski dosjeji budu sukladni u potpunosti sa svime. Dakle, imamo 69% u uzorku od 5% i mislim da je to zapravo problem. Zatim, Govorimo o još drugim tvarima pod sam EHP koji su vrlo štetni za e, reproduktivna svojstva gdje se kaže da nema nikakve zamene za takve, stvari, za takve tvari koje se koriste prije svega pri izrađivanju PVC-a. To je nešto što se lako može ispustiti, što je iznimno otrovno, a privreda nas traži da se ta tvar može koristiti u svim potrošačkim proizvodima. Tu smo veoma zabrinuti, a naravno koristi se i argument troška, dakle da bi bilo preskupo naći neku drugu tvar. To smo čuli isto od nekih dionika iz industrije. Vi ste rekli da će vaša agencija dozvoliti korištenje te tvari e, zbog toga što je zaprimila određene argumente e, sektora industrije, ali to istina? I imate li neke informacije prema kojom bi te, ta tvar mogla dobiti dozvolu? Hvala i sada gospodin Grote. Hvala kao prvo, drago mi je što smo uspjeli održati ovaj sastanak jer mislim da agencije mogu pružiti veliku dodanu vrijednost našom zakonodavnom radu. U proteklom sazivu smo se redovito sastajali. Pri putovanjima delegacija su isto tako e, određene osobe za kontakt nas izvještavali o e, tom radu, to je veoma dragocjena dodana vrijednost, a danas i novi kolege imaju priliku e, vidjeti ovu veliku raznolikost agencija e, za koje je nadležan odbor za okoliš. Za razliku od nacionalnih parlamenta, dakle mogu govoriti u ime Njemačkog parlamenta, tamo imamo znanstvene službe i njih upravo i ovdje uvodimo, ali mislim da ono što nam agencije nude kada se radi o cjelokupnom zakonodavnom postupku je od iznimnog značaja i mislim da se danas ovdje nadzire samo sam vrh te ledene sante kada se je o tome što možemo iskoristiti i e, imamo tu predstavnike različitih agencija imamo različite, različite temelje za njih, ali mi isto tako sudjelujemo u saslušanju povjednika koji zatim imenuju e, ravnatelje i mi uvijek pratimo rad agencija. Ipak, to nije nešto čime se samo Europska komisija može pohvaliti, jer su zapravo te agencije u potpunosti nezavisne to kad kad e, malo gubimo iz vida. I stoga mogu samo pozvati sve nove kolege da iskoriste njihova znanja. Naravno da tu i tamo imamo e, neka neslaganja ili da pak e, izražavamo kritiku kada sad je u sukobu interesa, međutim i po tom pitanju je mnogo toga učinjeno u proteklih nekoliko godina, no ipak treba pripaziti kada, na primjer, pokušavamo ocrniti reach ili neke druge stvari, ali kad s druge strane imamo na primjer postupak proračuna gdje doista uvodimo rezove proračuna široko i vrlo detaljno, a zatim istodobno agencijama dajemo veće ovlasti, onda naravno da se to dvoje ne poklapa i naravno da onda na kraju se ne možemo žaliti. Možemo ostvariti uštede samo ako svih 28 država članica nemaju ova, 28 takvih agencija. Bolje je da imamo jednu agenciju koja je dobro opremljena na razini Europske unije, ali naravno e, mi moramo onda i o njoj brinuti, a ne samo u okviru davanja različnice ili davanja ili donošenja eh, proračuna dopustimo da se uvode veliki rezovi. Naravno, ja sam za to da se pažljivo pohodimo sa našim financijskim sredstvima i da se uvedu uštede, ali moramo paziti gdje te uštede pokušavamo ostvariti. I stoga mi je drago što eh, smo uz pomoć eh, Giovanni Lavije mogli Eh, imati ovaj, ovu raspravu i kasnije ćemo moći bilateralno razgovarati sa eh, pojedinim direktorima agencija nakon ovog službenog dijela sastanka. Hvala ti Matijas i sada kao Hans Florenc. Da, ono što je rekao Matijas Grote, to bih ja podržao. Žao mi je što rezultati ovih agencija rijetko se uključuju u zakonodavni, naš zakonodavni rad. I tu sam i ja suodgovoran u tome. Ja naravno jesam za jačanje agencija, ali još više sam za to da rezultati tih agencija pristignu kod svakog kolege. Naravno tu i ja moram na tome raditi. To je jedan eh, proces E, na kojem svi moramo raditi, jer naravno vi ne možete sami to preuzeti. To je jedna stvar. A druga stvar, ja sam bio i tome prisutan kada smo govorili o jedna tvar, jedna registracija. Imali smo 2000 stranica tog dokumenta i to je na neki način e, bio, nekakav instrument spasa. A sada vidimo da ipak nismo uspjeli spasiti e, taj mehanizam. Zašto to ide tako loše? Zašto ne možemo osvariti da taj mehanizam dobro radi? Ja tu čujem samo žalbe. Isto tako još jedno pitanje. Od reciklirajućih tvrtki uvijek čujem da kada recikliraju otpad, da one sirovine koje su iz, toga, iz tog postupka zadobili ponovno moraju proći kroz postupak REACH-a. Zar ne možemo reći da netko tko je jednom prošao kroz REACH, na primjer kada je kada se napravio televizor i zatim kada se taj televizor reciklira, da se ne može poći od toga da on e, da on poštuje i da je taj sukladan sa svim tim mjerama iz Riča. Hvala i sada potpredsjednik gospodin Poc. Vrlo mi je drago što e, smo svi ovdje i naravno da, sam, da nam je potrebno dosta rasprava. Gospodin Dancet, kada sam vidio vaš prvi slajd, činilo se da je sve savršeno i da smo svi sigurni e, na području Europske unije, ali ja mislim da to nije točno, jer još uvijek iščekujemo metodologiju za testiranje što se tiče dugoročnih e, posljedica, na primjer kada se radi o dugoročnom izlaganju nekim kemikalijama, o koktel učincima. Ne znamo kako komisija dobiva nadležnost za to. Naprimjer, kada sam ja bio izvjestitelj o invazivnim vrstama, nadao sam se da će Europska agencija za okoliš raditi su na tome i zatim sam vidio da je tu zapravo došlo do problema. To je bilo neugodno iznačenje i mislim da moramo imati jasno predržu o tome tko je nadležan za što. Kad kad nemamo dovoljno vremena koliko to bismo trebali. Naprimjer, mi smo pet godina, šest godina čekali na izvješće stručnjaka što se tiče određenih informacija. A mi dalje čekamo isto tako na vaš izvješće o endokrinim disruptorima. Naravno da poštujem znanstveni pristup koji se temelji na dokazima, ali ja mislim da smo i mi ovdje, da mi nismo ovdje da mislimo o posvećenoj vodi, ako osjetimo sumpor. Radi se i o drugim načelima, ne samo načelima da se sve morate temeljiti na znanstvenim dokazima. Hvala i sad možemo prijeći na odgovore. Evo, Europska agencija za okoliš. Pokušat ću biti kratak zbog vremena. Prvo pitanje se ticalo koliko je, koliko je ovo pouzdano što govorimo, ili sve točno što govorimo i temeljimo li ovo što govorimo samo na znanosti. Ja bih rekao ne, mi se ne temeljimo samo na znanosti, mi naš rad temeljimo na nekoliko izvora. Jedan od glavnih izvora jest da prikupimo sve e, podatke koje su se pratile na razini Europske unije, na primjer o zraka i tako dalje, ti rezultati se automatski prosljeđuju e, nama u naše e, baze podataka. Zatim radimo provjeru kvalitete vezanih uz to, mi stvaramo pokazatelje, radimo sa aktualnim znanstvenim savjetovanjima, radimo sa na, na drugim informacijama sa drugim organizacijama. I ja, bih rekao da mi koristimo znanstvene podace, podatke i standardizirane praćene podatke e, kao temelj za naš rad. Kao drugo, mi smo također bilo inovativni kada se radi o e, takozvanim e, znanostima vezanim uz građane mi smo, na primjer, izradili jednu aplikaciju koja je u potpunosti u skladu sa strategijom o moru, koja dopušta građanima da na standardizirani način s drugima prate kakav, eh, kakva vrsta otpada se skuplja na eh, europskim eh, obalama i plažama i to je jedan vrlo inovativni pristup naspram onog čisto stručnog pristupa. Zatim isto tako pitanje uključujemo li kompanije, poduzeća u to? Naš odgovor je da, mi koristimo skup e, podataka koji u graničnoj mjeri dolaze i od strane privrede. Naravno, e, ti podaci su svi e, provjereni na isti standardizirani način što se tiče njihove kvalitete. Ako se svi ti podaci skupe iz svih različitih izvora, onda je to zapravo ono što radimo. Mi krećemo od praćenih podataka, koristimo pokazatelje i informacije koje zatim e, prolaze jedan postupak procjene, dakle pokušavamo procijeniti koje je značenje tih podataka i zatim to možemo predočiti u proizvode koji su vezani uz znanje. Znanstvena saznanja koja su objavljena u znanstvenim časopisima, to dakle nije samo to, radi se o jednoj široj e, paleti informacija koje koristimo. Jedan od važnijih elemenata pritom je da imamo visoku razinu transparentnosti. Kada na bilo koji e, izvješće na internetu e, kliknete na, na neki podatak, onda se možete onda možete vidjeti odakle dolazi taj e, podatak koji je izvod, dakle možete vidjeti i sami kakvu vrstu zaključaka ili procjene dobivamo iz pojedine informacije, dakle imamo visoku razinu transparentnosti i zatim pitanje kako komunicirate vaše, vaše, vaše, vaše saznanja. Mi to činimo putem izvješć, izvještaja, skoro svaki tjedan izrađujemo priopćenja za tisak, sve više koristimo socijalne medije i imamo sve više pratitelja. Također imamo zajedničke inicijative vezanih uz naš rad ovdje u Briselu, sudjelujemo na raznim događajima pa i na događajima Europskog parlamenta. To smo već radili e, više puta. A isto tako što se tiče mu zadnjeg slajda, e, ako se pribilježite na e, ovo, ovaj link, onda možete pratiti što radimo. Također imamo sve više podataka na internetu. Dakle, imamo na primjer informacije vezanih uz e, okoliš na internetu gdje e, se automatski uploadaju nove, nova saznanja, novi izvještaje, novi, nove informacije, što dopušta građanima, a i onima koji donose politike, da imaju pristup tim tim podacima. Zatim pitanje što se tiče određenih tema, mogao bih reći da jedna osoba koja se danas javila za riječ, da je prije nekoliko tjedana se obratila našem uredu i da je zatražila e, vrlo precizne informacije i mi smo u roku 24 sata isporučili te podatke tom e, zastupniku Europskog parlamenta njegovom uredu. Dakle, ako imamo neke informacije, ako je to u našoj mogućnosti, onda naravno želimo podržati rad zastupnika Europskog parlamenta i stoga nam se slobodno možete obratiti i mi ćemo učiniti sve što možemo. Zadnje pitanje se tiče e, invazivnih e, vrsta. Da, mi smo sudjelovali u prvom nacrtu prijedloga e, uredbe, ali ne u drugom nacrtu i e, taj nastavak praćenja invazivnih vrsta je sada prešao na nekoga drugog, na jednog partnera s kojim surađujemo kada e, se bavimo s procenama ekosistema i biološke raznolikosti. Dakle, mi nismo prvi koji prikupljaju te podatke, ali mi jesmo uključeni u to. Da. Hvala. Sada ću reći riječ gospodinu Dancetu za pitanja vezana za agenciju za kemikalije. Hvala. Prvo pitanje je uput e, kolega iz Bavarske. Moram priznati da mi nije u potpunosti bilo jasno o čemu se radi. E, to je rukom izrađeno staklo. Mnoge stvari mogu biti za to vezane. Primjerice za boju koja se koristi u toj vrsti stakla. Ili e, pak možda za korištenje olova jer je olovo izazvalo dosta zdravstvenih problema, mnogih e, bolesti. E, staklari su često imali e, problema s tim bolestima u prošlosti. Kada se radi o tvarima koje mogu biti problematične, može nam se izravno obratiti kako biste prije rokova saznali što trebate učiniti. Recimo, to se treba odnositi za određena ograničenja i također kad se traži odobrenje za korištenje tih tvari. Te tvrtke isto tako mogu se obratiti i kolegama, dakle drugim tvrtkama iz istog sektora koje su na zadovoljavajući način zamijenili tvari koje su opasne. Odnosilo se na kvalitetu podataka. govorilo se u okviru prvog roka za prijavu o kemikalijama koje mogu biti iako opasne. Ako inteligentno biramo određene dosjeje, onda moramo vidjeti e, postoje određeni postotak onih koji se ne podvrgavaju standardima. Naravno, ako inteligentno biramo dosjeje, dobit ćemo veći postotak jer znači da smo se koncentrirali na oni koji ne ispunjavaju norme. Naravno, svaku odluku koju donosimo pratimo. Dogovorili smo se s državama članicama i s našim dionicima da ćemo ići na i dalje od 5% kada se radi o visok, kemikalijama visokog volumena. Dakle, e, želimo da oni uđu u okvire normi. Kada se radi o olovu, e, tvar e, koja je zato vezana E, je za koju e, svaka tvrtka mora napraviti prijavu. Moramo reći da su e, te substance u većini tvrtki već sada zamijenjene. Vi ste spomenuli autorizaciju koju smo dali na naš odbor, a mi smo proslijedili odgovore Europskoj komisiji koja mora dati konačan odgovor. U ovom slučaju ono što je važno znati da za slučaj da se da odobrenje za korištenje te te kemikalije, to će biti ograničeno vrijeme. Zašto? Zato što mislimo da e, nema potrebe da te ta odobrenja budu na dugi rok. Znanstveni su odbori na neovisan način proučili taj svaki pojedini slučaj, donijeli zaključke. Mi moramo poštivati te zaključke i proslijediti ih komisiji kako bi komisija dala odgovor. Mm, gospodin Florent je pitao za ozori mala i srednja poduzeća. To je nešto što e, je e, nešto što nismo tek tako izmislili, ali mala i srednja poduzeća nemaju toliku korist od ozora kao što smo mislili u početku a sada kada se približavaju rokovi čini se da bi mogli oni nestati i zbog tog razloga smo pokušali napraviti jedan prijedlog zajedno s komisijom kako se do toga ne bi došlo. Po pitanju recikliranja, mm, što se nas tiče, nije se potrebno prijaviti. Mi smo rekli e, tvrtkama, dajmo im informacije o tome kada se treba, a kada se ne treba registrirati. Ako moraju registrirati tvar koju proizvode, jer je to mm, tek nedavno ta sustamca postoji od nedavno, onda im, im kažemo koje podatke postoje e, koji podaci postoje o prvobitne substance. Dakle, nismo došli do zaključka da e, su oni koji recikliraju kemikalije zapravo frustrirani zbog naših odluka. Hvala lijepa. Možemo sada započeti s prezentacijama o drugoj skupini agencije. Najprije EFSA za zdravstvenu e, ispravnost hrane. Njezin izvršni ravnatelj će uzeti riječ. Hvala. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam predstavim Europsku agenciju za zdravstvenu ispravnost hrane. Govorit ću o tome tko smo mi, što radimo, a treće, možda najvažnije, kakvu dodanu vrijednost mi možemo dati za zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane za ljude i životinje. Što se tiče prvog pitanja, dopuste mi da to sročim na sljedeći način. EFSA je središte kompetentnosti, odnosno stručnih znanja u okviru mreža stručnjaka. Ja mislim da je to zapravo vrlo važno. EFSA je dio mreže. EFSA ne može e, raditi bez podrške država članica to je u e, osnivačkim propisima EFSE zapisano. Dakle, prikupljanje podataka, procjena rizika, e, stoji da se to treba naći u jednom centru koji je, će je u Parmi, ali da države članice moraju surađivati sa centrima za procjenu rizika, sa sveučilištima i drugim dionicima, a EFSA e, otvorenim natječajem zapravo povlači e, ta znanja i na taj način omogućuje da se na ispravan način donose odluke vezane za zdravstvenu ispravnost hrane za ljude i životinje. Drugo, EFSA daje nezavisne znanstvene savjete koje služe za donošenje odluka, političkih odluka. I ono što je vrlo važno, što smo naučili iz krize vezane za kravlje ludilja, dakle procjena rizika i upravljanje rizika su dvije odvojene stvari. Mi dajemo, dakle, znanstveni savjet za one koji procjenjuju rizik kako bi ti ljudi mogli na dobrim i neovisnim znanstvenim savjetima donositi odluke. Nadalje, mi eh, informacije koje mi donosimo dajemo drugima, onima koji izrađuju politike, onima koje donose odluke i mm, općenito građanima. E, to je vrlo teško napraviti 500 milijuna ljudi i različitih kultura, različitih jezika. To, dakle, nije moguće za nas, ima ih jako puno da mi radimo e, to izravno. Prema tome, mi, nama su potrebne države članice kako bismo izradili to ulogu. Što mi radimo? Proučavamo zdravstvenu ispravnost proizvoda prije nego li se o njima donese odluka. Na primjer, kada gledate dodatke hrani, primjerice enzime i sl. potrebno je proučiti jesu li oni sigurni pozdravlje prije, dakle, nego što se odobre njihova korištenje. To rade znanstvenici koji rade u našem za e, nas i oni procjenjuju čitav niz dimenzija koja pokriva cjelokupni prehrambeni lanac. To je sve zapravo rezultat kriza vezanih za hranu 90. godina. Mi e, procjenjujemo također i tvrdnje o tome da pojedini proizvodi jesu dobri pozdravlje. Dakle, takve tvrdnje treba potkrijepiti znanstveni podaci, a EFSA proučava jesu li takve tvrdnje zaista znanstveno utemeljene. Izvan tih proizvoda koji su e, na taj način regulirani, mi općenito proučavamo rizike vezane za hranu. To radimo, dakle, na e, znanstvenoj utemeljenosti. Primjerice, pojava je salmonele mi smo radili zajedno s komisijom da se bori protiv salmonele. To je zapravo se pokazalo vrlo uspješnim jer u posljednjih pet godina pojava salmonele se smanjila za 50%. Prema tome, suradnja između komisije i EFSE pokazala se vrlo uspješno. Puno toga još možemo napraviti, međutim vidimo da možemo biti uspješni. U sam DNK naše organizacije, ako mi dopustite taj izraz, e, uključen je čitav lanac europske znanstvenog europskog prehrambenog lanca. Nas u Parmi ima 470. Mi smo premaleni da bismo sve napravili sami. Mi naš rad možemo odraditi samo surađujući s državama članicama. Radimo dakle s ljudima koji procjenjuju rizik, s komisijom, sa državama članicama za slučaj krize. U slučaju krize EFSA može dati e, pomoć i e, dati ljude koji će upravljati, e, dati ovima koji upravljaju krizama savjete i procjene o stanju krize ono što je lijepo u EFSI, ali što je također veliki izazov, jest da mi možemo dati najbolje stručno znanje u Europi. Možemo stvoriti e, bazu znanstvenih podataka koja može biti korisna, naročito manjim zemljama članicama koje ne bi same mogli prikupiti sva ta znanja. Tu je Europa, mislim, napravila veliki korak naprijed, jer to stručno znanje stoji na raspolaganju svim zemljama članicama. Mi isto tako centraliziramo sav taj proces, što je velika ušteda za porezke obveznike, jer se sav postupak ne radi 28 puta, već samo jednom. A isto tako ta su pravila sada ista za svih 28 zemalja članica. Kada je EFSA ustanovljena, zaista se puno toga napravilo kako bi se ugradio isti stupanj zaštite za sve europske građane. To je ono što mi možemo dati sistemu. To je otvoreno za vas. Ova naša znanja otvorena su za sve stručnjake, za vas u odboru Envi i mi ćemo vam vrlo rado pomoći u vašem svakodnevnom radu. Hvala. Hvala vama. Nastavit ćemo sada s prezentacijom gospodina Šprengera iz Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti. Hvala lijepa što ste me pozvali. Evo, započet ćemo s vrlo lijepom fotografijom, međutim, htio bih preći na jednu drugu fotografiju. Vidite ovdje slomove u Monrovi, glavnom gradu Liberije. U kolibama žive obitelji, nemaju tekuću vodu. I to je zapravo prva crta bojišnice u borbi protiv ebole. Pojavljaju se mnoge opasnosti koje stižu izvan Europske unije. Vrlo je važno da se to shvati. Prošlog tjedna u odboru Envi održao se saslušanje o eboli. Htio bih vam zapravo na primjeru ebole objasniti što radi naša agencija. Naš je zadatak da nadziremo, procjenjujemo i obavještavamo o bolestima koji mogu prijetiti ljudskom zdravlju. Postoje bolesti čije porijeklo nije poznato. Mi dajemo informacije i stručno znanje komisiji kako i državama članicama. Mi dakle Možemo također pomoći pri obuci, možemo pomoći u pripremi za borbi na, protiv epidemija na razini Europske unije. Htio bih vam to ilustrirati na primjeru ebole. Na samom početku naši su stručnjaci jednostavno pratili informacije o eboli. Sve je počelo prije otprilike godinu dana kada smo iz Gvineje dobili e, neke e, naznake. Nakon analize 22. ožujka potvrdilo je da se radi o eboli. U to vrijeme 90 oboljelih je bilo prijavljeno i 60 e, osoba koja je umrlo od te bolesti. Mi smo napravili evaluaciju u kratkom roku. I došli smo do zaključka da, e, će, da nije sasvim nevjerojatno da će iz Gvineje se ebola, ebola moći doći i u Europsku uniju. U međuvremenu mi smo radili i druge procjene rizika koje smo e, stupanj rizika povećali. Dali smo informacije komisiji i zemljama članicama. Početkom travnja ove godine pojavila se ebola u više zemalja u Sierra Leone, u Liberiji i u Gvineju. Napravili smo još jedno priopćenje o procjeni rizika i tu smo rekli da postoji veća mogućnost da dođu e, osobe oboljele od ebola u Europsku uniju. Tražili smo također od komisije da od zemalja članica e, traži da se pripreme za borbu protiv epole. Dali smo savjete o tome što treba napraviti, kako se treba ponačati kada se putuje u te zemlje ili dolazi iz tih zemalja. Mi smo e, to napravili nakon što smo e, pregledali i sve propise vezane za pograničnu kontrolu. I nakon toga e, smo sada došli do situacije kada je u posljednjih mjesec e, dana otprilike nekoliko oboljelih došlo na liječenje u Europu kao što je došlo do i zaraze jedne osobe u Europi. Radilo se o medicinskoj sestri koja se brinula za pacijenta oboljelog od ebole. Mi smo također sudjelovali u konferencijama o eboli. Ima 40 stručnjaka koji se mijenjaju i svakog tjedna rade na pitanju ebole svakog tjedna. Mi dajemo savjete na zahtjev komisije i država članica. Što znači da mi šaljemo stručnjake isto tako u e, države članice, ali ih šaljemo i u neke međunarodne misije. Uspostavili smo sucav nadzora za praćenje slučajeva ebole za slučaju da izbiju u Europi. Pripremili smo također i dokument o medicinskoj evakuaciji i e, pripremili smo također i uputstva da bi se naučilo kako se koristiti za, e, na pograničnim prelazima. Isto tako vezano za zaštitnu odjeću koju nije tako lako koristiti pa smo zato napravili e, uputstva o tome kako se treba koristiti takva oprema. Isto tako smo napravili i smjernice za liječnike koji bi trebali E, liječiti eventualne pacijente od embole. To smo učinili u suradnju sa Europskom medicinskom agencijom. A e, mi smo u našoj agenciji također napravili i plan e, koji se neki suradnici dodjeljuju da rade za slučaj izbijanja krize s ebolom. Naši kolege također prate 50 različitih bolesti. Postoje različite zarazne bolesti od side e, mm, različitih e, mm, e, bakterijskih i viralnih bolesti. Imamo predstavnike iz različitih država članica na našem upravnom odboru. Imamo dva predstavnika koji imao Europski parlament, koji vidite ovdje na slikama, imamo također i predstavnike stručnjake koje je imenovala Europska komisija. Htio bih za kraj citirati i dio našeg godišnjeg izvješća. Još nije objavljeno, međutim prije nekoliko tjedana naš upravni odbor ga je primio i o tome će razgovarati sljedeći tjedan. ECDC je vodeća organizacija koja daje znanstveni savjet dobre kvalitete koja je u velikoj mjeri neovisna. I isto tako sada e, radi u suradnji i stvorila je veliku bazu e, osoba koje rade u e, području zdravstva u cijeloj Europi. Mi smo ponosni na pozitivnu evaluaciju. Hvala lijepa. A sada Europska medicinska agencija. Gospodin Hasim. Hvala vam. Zahvaljujem predsjedatelju, dame i gospodo, poštovani zastupnici. E, sretan sam i ponosan što sam dobio ovu priliku predstaviti vam EMA, Agenciju za ljekove, posljednju, nadam se ne najmanje važnu od pet agencija, dakle ovom novom sazivu odbora Envi. Vjerujem da vas mnogi od vas dobro poznaju, no za neke od vas možda će biti zanimljivo doznati još nešto o nama. Kad kada se pitam, kada me ljudi pitaju na kavi čime se zapravo Ema bavi. Kad bih to pokušao sročiti u rečenici, rekao bih EMA je institucija koja procjenjuje nove lijekove za cijelu Europsku uniju i brine se o tome da su učinkoviti, kvalitetni i sigurni prije nego što vam ih e, vaš doktor propiše. E, mi također pratimo e, sve lijekove, ne samo nove. E, da li su sigurni i to u uskoj suradnji sa 28 nacionalnih agencija za lijekove. To bi bilo u jednoj rečenici. No, na koji način to zapravo postižemo? E, naš logo zapravo mnogo govori o tri stupa koja koristimo. Znanost, medicina, zdravlje. Mi prikupljamo najbolje znanstvene dokaze kako bismo poboljšali lijekove i kako bismo u krajnjoj liniji doprinijeli e, zdravlju i omogućili pristup najboljim mogućim lijekovima u Europi. E, u ovaj proces evaluacije uključujemo i znanost. Kako? okupljamo najbolje znanstvene stručnjake iz europskih nacionalnih agencija, znanstvene zajednice i imamo mrežu od 3,5 tisuća, preko 3,5 tisuća stručnjaka. Dakle, oni su kvalificirani prema i odabrani prema svojoj stručnosti, nedostatku sukoba interesa i ta mreža stručnjaka djeluje kroz sedam stručnih znanstvenih odbora a svaki odbor u svakom odboru svaka država članica ima barem jednog predstavnika. Ovakvim procesom također možemo pružiti vodstvo i znanstveni savjet istraživačima i možemo podržavati, ohrabrivati inovacije i pružiti savjete osobito malim i srednjim poduzetnicima, dakle one koji imaju manjih manje kapacitete u regulatornom smislu. Na temelju znanstvenih dokaza dajemo svoje preporuke za odobrenje ili povlačenje e, ljekova e, u Europskoj uniji. Svi e, novi ljekovi Dakle, lijekovi za konkretne bolesti se procjenjuju centralno u našoj agenciji u Londonu, a za liječenje e, nekih bolesti poput e, AIDS-a, raka, diabetesa, multiple skleroze i tako dalje. A posebno ulogu imamo u lijekovima za djecu i za rijetke bolesti. Radimo e, na temelju vrlo jednostavnog koncepta. Jedna prijava, jedna procjena i jedna autorizacija za cijelu Europsku Što znači da zapravo isti proizvod s istim imenom, istim podacijama e, postoji za liječnike, farmakologe, sestre, sve diljem cijele Europe. Dakle, održava se isti standard time za sve europske pacijente. Naša je uloga zapravo uravnotežiti e, prednosti i koristi i to ne samo u trenutku od davanja odobrenja, već moramo ponovno procjenjivati rizik i korist e, i kasnije nakon što je lijek odobren. I to u smislu kvalitete, sigurnosti i kako bismo to postigli, e, nove aktivnosti e, vršimo kroz jedan sustav mreže i to nazivamo farmakovigilancijom. Dakle, to je jedan niz neprestanih aktivnosti. Što je sa zdravljem? Mi se brinemo o inovativnim ljekovima, što je važno zbog toga što postoji cijeli niz lijekova koji bolesti za koje još ne postoje lijekove, e, dakle rijetke bolesti djeca još nemaju neke optimalne lijekove za određeno stanje i zapravo mi možemo isto tako e, voditi brigu o kućnim ljubimcima, o životinjama za hranu, a još važnije taj način možemo vrlo brzo djelovati u cijeloj Europi ukoliko postoji neka briga za sigurnost ili e, nekakav nedostatak u kvaliteti lijekova. Dakle, ako bilo kojem dijelu Europe dobijemo jedan takav signal, u mogućnosti smo to pretvoriti u aktivnost vrlo brzo u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, sve ukupno smatramo da naš rad e, doprinosi takvoj slici. E, naravno, to ne radimo sami, već e, kroz jednu cijelu mrežu i sa drugim sestrinskim agencijama. E, naravno, imamo mnoge izazove pred sobom. Moramo nastaviti obogačivati proces donošenja odluka, zbog toga koristimo uključivanje pacijenata, dakle doprinos pacijenata sve više i više. E, moramo povećati broj e, mogućnosti liječenja brojnih bolesti, zbog toga moramo pogodovati inovacijama. Znamo da održivosti cijene e, postaju vrlo važne za pristup pacijenata lijekovima zbog toga pokušavamo izgraditi most između zainteresiranih strana kako bi se mogla odrediti e, prednosti i troškovi pojedinih lijekova. Zatim se bavimo i globalnim opskrbnim lancem koji postaje sve složeniji. 65% e, lijekova u Europi ne proizvodi se u Europi. Zbog toga moramo neprestano osnaživati našu međunarodnu suradnju. Broj i tip e, stručnjaka koje trebamo. Samo ako razmišljamo o nanotehnologiji, genetici i mnogim drugim novim znanstvenim e, otkrićima, dakle moramo nastaviti ažurirati e, i održavati svoju razinu stručnosti. A nadziranje toga također postaje sve zahtjevnije, tako da neprestano moramo intenzivirati e, sigurnosno nadziranje. I naravno mm, želimo da nam se vjeruje, tako da moramo razminjivati, dijeliti naše podatke, našu metodologiju kojom dolazimo do svojih odluka. I zbog toga, dakle, neprestano želimo transparentnost našeg rada povećavati. To naravno radimo u suradnji s drugim agencijama. Ovdje imamo dobar primjer uspješne suradnje sa našim kolegama i moram spomenuti i EKU, Agenciju za kemikalije. E, kada smo imali organizacijska pitanja, oni su nam vrlo konstruktivno uspjeli pomoći. Hvala. Zahvaljujem. E, imamo sada pitanja i odgovore. Zamolit ću kolege da budu kratki jer imamo osam govornika, a i još jednu točku na dnevnom redu. Odmah počinjemo sa gospođom Pilar Ajuzo. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i ravnateljima agencija. Mislim da je njihov rad iznimno važan za Europsku uniju. a isto tako za funkcioniranje ovih sektora koji su uvelike vezani sa istraživanjem, a sve skupa je vezani sa znanstvenom zajednicom. Ja sam najbolje upoznata naravno sa agencijom za sigurnost hrane, ali pretpostavljam da sve agencije se susreću sa sličnim problemima. Jedna stvar se neprestano pojavlja ne s ove znanstvene strane, već u upravnim odborima, to je sukob interesa kad kada bi možda dobro bilo imati jasnija pravila, jer sukob interesa se uvijek e, svodi na to da netko dolazi iz industrije, no kada bi neko e, došao primjerice iz neke regije, recimo kao predsjednik nekog udruženja e, iz regije mogao bi imati određen sukob interesa. Tako da su nam potrebna jasnija pravila. Naravno, uvijek će doći do sukoba interesa ukoliko trebate ljude koji razumiju tematiku. Netko tko dolazi sa sveučilišta neće imati problem sukoba interesa, no netko tko isto tako netko tko radi u potpuno drugačijoj industriji neće imati problema sa sukobom interesa. No, mislim da mi moramo ovo pitanje regulirati za sve druge mnogo bolje. Jedna stvar koja se svakako primjenjuje koja je primjenjiva samo na Agenciji za sigurnost hrane je odnos sa prijaviteljima, osobito u posljednjim aktivnostima. Dakle, prijavitelji se žale da ne postoji dovoljan dijalog sa agencijom i da ne postoje jasna pravila i, jasno mi je da je teško učiniti nešto um, po pitanju zdravstva za ljude koji su zdravi. No vjerujem da svejedno moramo razmotriti ovaj problem i tu mislim prije svega na zahtjeve koji se vežu zdravlje. Zatim postoje pitanje troškova i naknada nekih agencija dok imamo druge agencije koje nemaju nijakve takve naknade. Ne mislite li da bi to trebalo biti dosljednije u svim agencijama? Zahvaljujem, gospođo Melior, ali morat ću vas zatražiti još jednom da budete kraći kako bismo imali vremena za sve kolege. Rado ću to pokušati, gospodine predsjedniče. Ja bih kao prvo zahvalio svim pet agencijama što su se danas došli k nama predstaviti za mene kao nova kolegica i za druge kolege kolegice koji su novi u ovom Europskom parlamentu je to dobra prilika jer vas možemo sve istodobno upoznati. Dakle, na to vam zahvaljujem. imam dva vrlo konkretna pitanja upućena gospodinu Urlu što se tiče Europske agencije za sigurnost prehrambenih proizvoda i to ste govorili o tome da se u načelu oslanjate na znanstvene dokaze i da surađujete sa državama članicama. Kako da se to zamislim? Postoje li dakle znanstvenici koji rade baš pri EFSI i koristili se zatim još dodatna saznanja iz država članica. I s tim u vezi su tako što se događa ako ne postoji širok spektar e, znanstvenih saznanja, na primjer kada se radi o nanočesticama ili kada se radi o genetski Eh, modificiranim organizmima. Druga, drugo moje pitanje se tiče ovih eh, takozvanih health claims, eh, izjava utjecaju na, zdravlje. Dakle, kako te informacije koje vi prikupljate zatim pristižu široj javnosti? Hvala, gospodin Rosling. Auch Frage richtet sich Da, i moje pitanje je upućeno agenciji EFSA, gospodin Url, Znanstvena saznanja, njima se prebacuju da su uvijek bliski industriji. Kako mislite promijeniti tu situaciju, pa i ova situacija da se osoblje rotira, dakle tu je gospodin Grote rekao da se mnogo toga već popravilo, ali ta kritika je dalje tu, dakle vezne u sukob interesa. Kao drugo, dugoročni učinci eh, GMO tu se uvijek iznova kritiziraju, kritizira metodologija studija kada se radi o procjeni rizika. Možete li nešto promijeniti vezano s to? Prije svega, budući da sada treba doći do revizije cjelokupnog sustava izdavanja dozvole. I vrlo konkretno imamo jednu isto tako kritiku veznu uz studiju GRET, veznu uz MAK broj 800. Možete li to procijeniti? Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa, hvala na vašim prezentacijama. Imam nekoliko pitanja vezanih uz eh, Europsku agenciju za ljekove. Eh, lijekove. Eh, ovaj, agencija je suočena sa mnogo izazova i gospodin direktor nam je to i predočio. moje pitanje je vezano uz suradnju. Dakle, koji je odnos između te agencije i nacionalnih agencija? li se o tome da EMA upravlja e, njihovim radom ili se radi više o suradnji. Vi ste rekli da su odluke koje EMA donosi obvezujuće. To je bitno zato što kada imamo nove biotehnološke lijekove, onda s tim u vezi imamo i nove izazove. A e, metode za istraživanje su vrlo složene. Jamči li Europska agencija za lijekove nadzor kada se radi o registraciju, o registraciji biotehnoloških lijekova ili, se, ili to rade nacionalne agencije. Koji je odnos, vaš odnos sa Američkom agencijom za lijekove? E, ta agencija je bila upletena u razne skandale o kojima smo nedavno mogli čuti. A kada govorimo o trgovinskom sporazumu između e, SAD i Europske unije, onda je u tom kontekstu vrlo važno vidjeti u kakvom su odnosu EMA i FDA. Mi trenutno radimo na dva zakonodavna teksta. Što se tiče medicinskih sredstava, tu se radi o direktivi, jednoj direktivi i jednoj uredbi. Europska agencija za lijekove bi trebala dakle, imati neki sustav registracije kada se radi o tim medicinskim proizvodima koji su obuhvaćeni tom direktivom i tom uredbom. To je pitanje koje se tiče 5000 do 6000 medicinskih proizvoda godišnje. Hoće li dakle to biti još jedna dodatna nadležnost vaše agencije i kako ćete to riješiti? Hvala. E, také ja bych chtěla poděkovat e, zástupcům všech evropských Zahvaljujem. Ja bih se zahvala također svim predstavnicima europskih agencija. E, vrlo je lijepo čuti izravno od vas ne samo opis vašeg rada, već e, i poziv na suradnje. Ja sam kontaktna osoba e, za kontakt sa Agencijom za prevenciju nadzora bolesti, pa bih se na to i sredotočila. Mislim da je sve veća važnost ove agencije jasna, osobito u svjetlu e, svjetske prijetnje ebole. Europska unija i sve institucije i agencije ne bi trebala samo pokušati pokušavati spriječiti širenje bolesti u Europi, već bi se trebali usredotočiti i na prevenciju u samom središtu, ishodištu bolesti. Uz ECDC mogli bismo razmotriti to kakva bi njihova uloga mogla biti van Europske unije, ova agencija je e, uspostavljena kao odgovor na međunarodnu prijetnju SARS-a i sličnih prijetnji. No sada, kada oni žele e, djelovati van Europske unije, moraju tražiti posebna dopuštenja od komisije. 5.11. smo se na posebnom sastanku dogovorili da će glavni zadatak biti zaustaviti širenje virusa u zapadnoj Africi. Postavimo onda pitanje zbog čega nismo mogli odaslati stručnjake koje ECDC ima na raspolaganju u one zemlje koje su bile izravno zaražene. I na koji način ECDC može pomoći državama koje nisu članice Europske, primjerice Moldovi ili Ukrajini. Dakle, morali bismo prerazmotriti točan mandat ECDC-a. I što se tiče ebole, ono što se događa proteklih godinu ili koliko dana i što je tek pred nama. Pitala bih vas kao koordinator za Envi, da li bi mogli održati jedno saslušanje sa komisijom i ECDC-om negdje sljedeće godine kako bismo dobili pregled e, rezultata stanja trenutnoj krizi i kako bismo mogli e, nadležnost ovlasti e, postaviti tako da bismo bili sposobni djelovati, jer ova kriza nam pokazuje da iako ECDC dobro funkcionira, da bi njegov obuhvat djelokrug mogao biti proširen i on bi mogao zapravo biti duga ruka Europske unije u zemljama koje očinički trebaju našu pomoć. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala htio bih se zahvaliti svim predstavnicima agencija. Jako mi je drago da ću se i u budućnosti moći njima obratiti za stručnu pomoć. Prvo pitanje je direktoru EMI. Kontrola nadzora učinkovitosti lijeka je li e, tu predviđate iste faze koje primjenjuju farmaceutske industrije? Možete li za vrlo hitne slučajeve imati hitne protokole kao za slučaj lijekova protiv ebole? E, velik broj lijekova, bioloških lijekova koje se najavljivalo kao revolucionarne, a za područje onkologije sada se koriste, a nisu u stvari pokazali da su zaista učinkoviti. Ne naravno u svim slučajevima ponekada se pokazalo da su stvarno učinkoviti, a drugi puta ne, iako se njih i dalje komercijalizira pod izuzetno visokim troškovima, uključujući i na, e, u bolnicama. Da li vi koristite takozvanu evidence-based medicine, ona koja se zasniva na dakle, dokazima. A sada gospodin Dokman, hvala za direktora Razija na unutarnjem tržištu u Europi e, gdje se dakle koriste lijekovi. Najprije ću vam dati jedan primjet. Ja sam i živim u turističkom kraju koji je također pogranični kraj. Kada dođu turisti u ljekarnu iz bilo koje zemlje Europske unije, e, zatraže od ljekarnika E, jednu lijek koji uobičajeno koriste kod kuće, ali u toj zemlji se ne proizvodi i evo, ljekarni ga ne može uvesti jer je na lokalnom tržištu taj lijek zabranjen. Je li to zapravo nešto što je znanstveno utemeljeno, jedno ograničenje koje se dakle temelji na znanstvenim razlozima ili pak jednostavno iz nekih komercijalnih razloga? Dakle, to je vezano za korištenje lijekova i probleme vezane za to. Sve više i više ima lijekova koje vi u Londonu odobravate u vašoj agenciji i imaju e, e, dakle odobravaju se, međutim ne koriste se u pojedinim državama zbog visokog troškova. U mnogim zemljama e, nadležne vlasti ih ne uvažavaju zbog toga što e, ti lijekovi previše koštaju. Što vi tada u Londonu radite? Da li razgovarate o tome s nacionalnim agencijama? Hvala. Sada gospođo Haberson Lewis. Zahvaljujem. E, ja imam pitanje za agenciju za ljekove EMA. I rekao bih prije svega da mi je vrlo drago da se oni bave potrošačima i da rade u toj domeni na visoj industriji. Sigurnost je jedno od osnovnih načela Agencije za lijekove, ali mislim da je sada vrlo važno da počnemo razgovarati o pristupu, poštenom pristupu e, tretmanima i lijekovima, osobito onim novim. To je jedna od novosti koje agencija ponudila, dakle olakšavanje pristupa ljekovima i ono što mene zanima je što mislite da se može učiniti kako bismo se riješili monopola koji još uvijek postoje nad nekim proizvodima farmaceutskim i što stvara probleme e, u pristupu određenim ljekovima, liječenju bolesti i transparentnosti o tome gdje se ti ljekovi prodaju. Što mislite dakle da se može učiniti isto tako ogromno je razlici u cijeni ljekova u različitim zemaljama, neovisno o financijama koje svaka zemlja može pružiti za te ljekove. Čini se dakle da postoje velike razlike između zemalja, a to e, otežava da se ljekove e, uvede ponudi e, zdravstvenim sustavima pojedinih zemalja. Jedna od mogućnosti je primjerice pristup lijekovima koji se koriste za hepatitis C. Znamo da sada postoje problemi sa posjekotinama koje utječu na zdravstvene usluge, a tu također e, imamo i pitanje rijetkih bolesti kao jednog od prioriteta vaših agencija. I za kraj što mislite da se može učiniti e, protiv prodavanja krivotvorenih lijekova? A, to je danas 25 puta bolje mogućnost zarade nego trgovina drogoma. E, zastupnik Stajs. Hvala vam i ja imam pitanje za EFSU. Agenciju za sigurnost hrane. Dakle, mnoga pitanja su postavljena o sukobu interesa, neovisnosti. Naravno, to je vrlo važno za Europski parlament. Imali smo veliku borbu o tom pitanju s vašim prethodnicima u prethodnim godinama i stvari su se poboljšale. To prepoznajemo. No, još uvijek postoji razloga za brigu što se tiče nevladinih organizacija i pravobraniteljica, ona isto tu bila aktivna, a isto tako i mediji politika hrane Europske unije najčešće govori o nekim stvarima koje su pošle po zlu i postoji cijeli niz događaja koji daju naslutiti da mnogi znanstvenici zapravo se nalaze u, da imaju neki bliski odnos sa industrijom, čak do te mjere da možete reći da njihovi interesi leže na toj strani. Dakle, kakva jamstva imate na raspolaganju da spriječite takve pritužbe? Zatim objavljeno je jedno izvješće o mogućem o mogućim problemima sa znanstvenom podlogom Mm, genetski modificiranim kukuruzom. Znate možda što se konkretno u tom slučaju dogodilo. Zahvaljujem. Zahvaljujem što ste nam održali vrlo prosvjetljuće, informativna e, izlaganja. To kažem kao nova zastupnica. Imam pitanje gospodinu Rasiju. Zbog čega smo toliko kasnili u traženju cijepiva za ebolu? Ebola postoji već dugo vremena mislim da vaša agencija vrlo dobro radi, osobito eh, s obzirom da sam se bliže bavila vašim aktivnostima eh, tijekom ove godine pitam se koliko je dobra suradnja s Afrikom čini mi se da bismo morali brže se moći uhvatiti u koštac svakim stvarima. Dakle, zanima me dakle, informacije ovakvim pitanjima poput ebole. Hvala. Upravo ste rekli da u vašim prezentacijama da kad kad postoje preklapanja, možda se možete osvrnuti na to kako se zatim usklađujete među agencijama. Koji instrumenti tu postoje, kako biste se dogovorili? Zatim e, gospodin Url, Parma nije središte svijeta. Mnogo se raspravlja o tome da postoji sukobi interesa. Možda biste mogli reći kakva je tu situacija, na primjer kada se ode u Parmu kao znanstvenik, kada se sudjeluje tri godine, na primjer na nekom sastanku i kada se taj sastanak dakle tri dana nalazi izvan svog stalnog posla. Vrlo mi se čini teško da se mogu regrutirati znanstvenici od kojih se, kojih se kao prvo traži da su na najboljem stanju što se tiče znanosti da su e, da su napredni i kako se zatim možete opravdati kada se radi o tome da se regrutiraju najbolji znanstvenici da ih se zatim e, uz e, određenu plaću na tri dana e, zaposli i dakle kako, to zapravo izgleda, kako riješiti taj problem. Hvala lijepa. Sad ćemo prijeći na odgovore. Zamolit ću izvršnog direktora da bude što kraći jer za deset minuta moramo zaključiti sa svim odgovorima jer imamo još jednu točku na dnevnom redu, a u 18.30 moramo zaključiti sjednicu uz malu mogućnost e, produljenja i dakle sada možda prvo e, EFSA. Hvala, hvala na ovom velikom interesu upućenom agenciji EPSA. Biću vrlo kratak. Što se tiče gospođa Juso, mislim da da, moramo poboljšati našu komunikaciju sa podnositeljima zahtjeva i pokrenuli smo već jedan e, široki program kada se o tome kako možemo poboljšati taj dijalog um, sa našim podnositeljima zahtjeva, naravno da nipošto ne dovedemo u pitanje kvalitetu uh, naše procjene rizika. Što se tiče suradnje, kako zamisliti suradnju između EFSA i znanstvenika? Unutar EFSA imamo 470 ljudi više od polovice njih e, su znanstvenici, ali radimo u okviru panela i radnih skupina. Imamo 10 panela sa 21 znanstvenikom, a zatim osim toga imamo još i dodatno 200 članova, dakle panelista i e, nekoliko stotina stručaka koji rade unutar radnih skupina i koji s nama surađuju. Ako nam nedostaju neki podaci, onda e, izrađujemo natječaje za, za takve podatke, pozivamo dakle kompanije, akademičare i udruge civilnog društva da, e, da prisustvuju tome. Zatim kada se radi o izjavama o utjecaju na zdravlje, mi smo e, izradili velik broj znanstvenih izvještaja o tome na našim internetskim stranicama preko dakle, 700 njih možete tamo naći. Zatim sljedeće pitanje, imamo li dovoljno neovisnih znanstvenih e, stručnjaka da imamo svake tri godine imamo e, otvoren natječaj, otprilike 500 stručnjaka se javi na taj natječaj, zatim e, procjenjujemo njihovu stručnost i u idućem krugu ako oni ispunjavaju određena mjerila. Naravno vidimo e, imali neka mogućnost za sukobe interesa i onda isključujemo neke stručnjake ako je tome tako. I mislim da tako možemo zajamčiti, a to se osvrće i na pitanje gospodina Grote, da možemo imati najbolje moguće dostupne znanstvenike e, koji će biti i nezavisni. To je izazov, ali dakle EFSA svake te godine ima taj sustav natječaja, imamo vrlo snažan sustav procjene i upravljanja mogućim sukobima interesa i mislim da u protek nekog godina da smo pokazali da taj sustav radi. Je li to savršen sustav? Ne. Može li se taj sustav poboljšati? Da. Mi ćemo ga poboljšati, dodat ćemo jednu e, dodatnu razinu sa ovom većom razinom transparentnosti e, i otvorenosti, tako se mislim obračunati sa sukobom interesa, ali naravno e, bit će uvijek nekakvih graničnih e, slučajeva i tu je bitno da ne odlučuje jedan znanstvenik nego jedan stručnjak e, jer imamo 21 jednog člana panela i stoga jedna osoba nikad individualno ne bi mogla se nametnuti jer imamo tu te kolektivan način donošenja odluka. Što se tiče e, sedmog okolišnog programa Europske komisije imali smo 90, 90 dnevni 90-dnevnu pokusnu e, studiju ih uz glodavce. Zatim, kada se radi o tome kako procjenjujemo sukobe interesa, kao što sam rekao, dodatno ćemo još razviti taj sustav i ne dijelim to mišljenje da su naši znanstvenici e, pod utjecajem industrije. Ne, mi ih biramo po njihovoj neovisnosti i zatim tako jamčimo da ne, nisu pod utjecajem drugih, e, drugih izvora. Kada imamo nove znanstvene podatke, na primjer vezih uz e, neke kulture, onda ponovno pokrećemo procjenu rizika. Dakle, stalno kontroliramo taj pritok novih znanstvenih podataka i s time bih završio. Hvala lijepa. Hvala lijepa sada gospodin Sprenger u ime ECDC-a. Eh, e Hvala vam lijepa. Kao prvo bih zahvalio eh, Katarini Konični koja je naša kontaktna osoba. Da, eh, mandat ECDC-a je isto tako i pružanje podrške unutar Europske unije. U suradnji s Europskom komisijom smo mogli odaslati nekoliko stručnjaka u zapadnu Afriku, ali primamo mnogo zahtjeva za dodatnom podrškom izvan Europske unije. Mislim da bi u budućnosti bilo dobro raspraviti postoji li volja, postoji li želja da ECDC pruča veću podršku e, državama koje nisu članice Europske unije poput Moldove i Gruzije ili Ukrajine. Siguran sam da možemo pružati dodanu vrijednost, ali naravno to zahtjeva i e, dodatne resurse. Što se tiče pitanja gospođe Pirik, koordinacija unutar Europske unije je vrlo dobra. To čini e, odbor za e, zdravstvenu sigurnost, a što se tiče zapadne e, Afrike to ne mogu odgovoriti da je to izvan mandata SEDC-a. I sada gospodin Razi, kao posljednji. Hvala, činit ću što bolje mogu jer je bilo nekoliko pitanja, pokušat ću ih e, sažeti, a ne ići pitanje po pitanje. Prvo što se tiče biotehnologija i procjenjujemo li mi to ili se to procjenjuje na nacionalnoj razini. Biotehnologija, ako se radi o lijekovima, da, onda se radi o centraliziranom postupku davanja dozvole. Ako se radi o proizvodima, ne, oni su u nadležnosti nacionalnih agencija. Što se tiče odnosa između EME i FDA, možemo reći da imamo blisku suradnju. Nismo uključeni u e, pregovorima o TTP, imamo samo tehničku vrstu suradnje i imamo i e, ugovor o povjerljivosti podataka, prije svega što se tiče pitanja sigurnosti, pitanja kvalitete, postoji nekoliko dobrih primjera gdje možemo poboljšati cijelu mrežu farmakovigilancije u Europi koja dosta dobro radi. Na primjer, e, sa FDA smo održavali tjedne sastanke veznih uz ebolu, a isto tako i vezno uz to da pokušavamo uvesti harmonizaciju e, tog postupka, da ne zbunjujemo e, još i više ljude s jedne ili s druge strane, to je loše za povjerenje samih pacijenata pitanje vezano u graničnim slučajevima kada može doći da nema lijeka raspoloživih eh, na razlici od nekoliko kilometara u EU, Nažalost ne postoje nikakvi dokazi o tome. To se tiče zakonodavstva. Mi imamo mogućnost izdati dozvolu za neki lijek i da se taj lijek nađe na tržištu Europske unije. Nakon što izdamo takvu dozvolu, svaka država članica bi trebala staviti na spolaganje taj lijek na neki način, ali kako se propisuju, kako se propisuju taj lijek, koja su ograničenja, gdje ga se može naći, to je nešto što se tiče država članica i u to se ne možemo umiješati. Zatim jedno šire pitanje njih uz cijene i raspoloživost lijekova. Mislim da su to izazovi s kojima ćemo biti suočeni idućih pet godina, jer nakon sto nakon ovog e, sustava centraliziranog izdavanja dozvola, sada, koji je dosta uspješan, sad imamo pitanje kada izdamo dozvolu za taj lijek, možemo li, možemo li si ga priuštiti. Mi nemamo nikakav utjecaj na cijene lijekova, ali imamo već pokrenute dvije inicijative. To je ovo što sam spomenula u svojoj, prezentaciji, dakle ta između e, onih koji plaćaju i onih koji e, rade procjenu e, tehnologije vezanih u zdravstvo. Oni su ti koji se bave procjenom odnosa između troška i koristi, a mi pokušavamo da se takve, da se taj postupak e, izvodi paralelno kako bi što prije mogli osigurati da osoba koja plaća lijek da se ga može priuštiti i na taj način da imamo harmonizirani sustav u Europskoj ali to je samo, ono, to je jedino što možemo učiniti, možemo dakle samo pružiti informacije što prije moguće. Jedna od inicijativa koje smo pokrenuli kako bismo snizili cijene razvoja lijekova je inicijativa adaptiranog izdavanja dozvola. To je nešto što što ispitujemo sa Europskom komisijom i nadamo se da ćemo to moći napraviti. Hvala kolegama što su mi dali jednu dodatnu minutu da odgovorim vezano uz ebolu, vezano uz cijepiva. Mi ne kasnimo s cijepivima. Vrlo mi je drago što je proizvođač već e, pokrenuo postupak, ali za sad nemamo niti jedan podatak koji možemo procijeniti. Radi se o ubrzanom postupku. Radit ćemo na tome da koristimo te podatke. Kao što sam rekao, već imamo tri proizvođača. Imamo e, ran, rane e, rane znanstveno savjetovanje, imamo taj ubrzani postupak i sve što trebamo su podaci. Kada dobijemo podatke moćemo vam reći nešto više o tome. Hvala. Ispustio sam još jedan odgovor, samo kako surađujemo. Među nama ili sa nacionalnim tijelima, ne znam, ali među nama kako surađujemo, to je bilo jednostavno, zato što se oslanjamo na isto zakonodavstvo, na iste postupke i za sada nismo imali nikakav e, velik problem. Možemo e, lako dijeliti sve znanstvene savjete i mnoge e, isto tako i alate. Malo je teže kada se radi u suradnji sa nacionalnoj razini. Hvala. Hvala vam. I sada odmah moramo prijeći na točku dnevnog broj i odmah ću predati riječ direktoru, gospodinu Michael Scanlowu iz e, Ureda za hranu i veterinarstvo. On će imati prezentaciju, a zatim ćemo preći na pitanja koje će postaviti naše kolege. Hvala vam gospodine predsjedniče. Očito da moram biti vrlo kratak, uzevši obzir vrijeme. Ured za hranu i veterinarstvo ustanovljen je 1997. godine i mislim da što se tiče ovog odbora je e, velika novost našeg ureda taj da se to dogodilo na inicijativu Europskog parlamenta. To je bilo usred krize sa e, kravljem i ludilom gdje je Europski parlament e, izvršio jedno istraživanje i ustanovilo se, kada se je o upravljanju govođog ludela, da nema pouzdan sustav e, na koji će države članice provoditi zakonodavstvo. Zatim smo imali razna tijela za zakonodavstvo, ali nismo imali nikakav mehanizam koji bi natjerao države članice da ozbiljno shvate svoje obveze i da imamo visoku razinu provođenja tih propisa u svim državama članicama. Europska komisija je prihvatila e, taj prijedlog Europskog parlamenta. Ja se sjećam gospodina Prodija kada je bio na saslušanju 1999. u Rujnu i kada je postavio dobro pitanje zašto bi europski građani vjerovali Europske unije kada imamo svi ovu veću integraciju, a kada ne možemo e, niti dobro ostvariti e, provođenje propisa veznih uz hranu. I nakon toga smo imali kao za zadaću da izvedemo revizije u državama članicama i izvan Europske unije i to je zapravo naša skromna zadaća. Mi provodimo revizije i inspekcije u državama članicama, izvan Europske unije kako bismo se osigurali da se provode na pravi način europski propisi. Kako to činimo i e, koji su izazovi, to se tiče samog zakonodavstva, naravno, ako onoga nema, onda nema nikakvog smisla ići dalje. E, zatim e, provjeravamo da postoji kompetentno nadležno tijelo na licu mjesta i da postoji dobra harmonizacija kada se radi o kontrolama, da dakle svi znaju koja je njihova uloga i koja je njihova odgovornost. Zatim provjeravamo postoje li dostatno broj osoblja za provođenje granica, e, što se tiče usavršavanja, kvalifikacije tog osoblja provjeravamo imali nadležno tijelo ovlasti da provodi svoju, e, svoju ulogu, svoju odgovornost, da na, primjer imaju e, pravo ulaska na e, pogone za preradu prehrambenih proizvoda, da mogu zatvoriti neke pogone ili nametnuti sankcije. Naše kontrole se temelje na procjeni rizika, dakle da se resurs, resursi koriste na pravi način, da se usredočimo na ono što je stvarno bitno provjeravamo da nadležne službe imaju pravo uvesti neke sankcije, da su te sankcije razmjene i e, da mogu odvratiti dionike. Zatim provjeravamo imaju li oni potrebnu infrastrukturu da bi izvršavali svoj posao, to se na primjer tiče laboratorija. I zatim što se tiče e, izbijanja e, bolesti životinja i hitnih situacija, tu provjeravamo imaju li, imaju nadležna tijela planove za, slučajeve, za hitne slučajeve, jer ako njih nemaju, onda ne možemo biti sigurni da se oni privremeno, e, da se oni primjereno bave sa, sa takvim slučajem. Mnogo toga se može pripremiti kako bismo bili sigurni da možemo na učinkovit način djelovati. Još jedna važna zadaća našeg ureda je osigurati dosljednost e, u svim državama članicama. Naravno, u našoj zajednici od 28 država članica moraju postojati neke razlike kada se radi o učinkovitosti provođenja. Ono što je nas brine je ako to neusklađivanje dovodi do, e, do općenitog e, prestanka rada sustava kontrole. Potrošači, e, članovi i dionici iz poslovnog sektora moraju znati da postoji ta dosljednost u svim državama članicama. Radi se o našem unutarnjem tržištu, radi se o tome jesu li naše mjere učinkovite, mogu li potrošači, poslovni dionici i e, dionici izvan Europske unije biti sigurni da se naša hrana proizvodi e, na visokoj razini. Jer ako ne, onda će se urušiti unutarnje tržište. A kada se radi o gospodarski važnom području poput e, hrane, to ima daleko sežne posljedice. Mogu reći da su više manje rezultati pozitivni. U proteklih 10 i 15 godina došlo je do znatnog poboljšanja kada se radi o uzajamnom povjerenju između država članica vezano s to kako se provode kontrole. To se zatim ocrtava u odsustvu unilateralnih zaštitnih mjera. U jednom trenutku e, je Europska unija, a to potvrđuje i e, europski sudovi, da su države članice vrlo brzo uvodile unilateralne zaštitne mjere, e, često iz protekcionističkih e, razloga. Sada to više nije tako, kad kad imamo neki neke probleme, nedavno, na primjer, skandal s, konjetinom, ali države članice imaju povjerenje u Europsku komisiju i u e, uzajamnu suradnju i ne donose unilateralne zaštitne mjere. Imamo dobre unilateralne, imamo dobre zajedničke zaštitne mjere kako e, bi se s takvim situacijama borili. Ako mi dopustite samo nekoliko zaključnih riječi, mi smo služba, nismo agencija. E, u prošlosti smo radili mnogo na, na primjer, pitanjima vezanim uz krave ludilo. Danas se bavimo raznim i tehnološkim medicinskim, pitanjima, medicinski proizvodi poput e, silikonski implantati, i radimo u uskoj suradnji sa e, medicinskim e, agencijama za izdavanje dozvola u državama članicama te e, poboljšujemo povjerenje u medicinske proizvode. Također imamo neke geografske pokazatelje, neke organske sustave, pa isto tako i neke zadatke veznih uz farmaceutsku industriju. Kao zaključak, iako mi smo agencija, i vrlo ozbiljno svačamo Europski parlament. Kao što sam prije naglasio, Europski parlament je bio od odlučujuće važnosti e, kada se radilo o kreiranju e, Ureda za hranu i veterinarstvo. Ja se veselim e, daljnoj suradnji s Europskim parlamentom i sa gospodinom Stajsom, kontaktnom osobom za naš ured u idućih nekoliko godina. Hvala lijepa, a sada ću odmah dati riječ gospodinu Stajsu koja je kontaktna osoba. Hvala, govorit ću kratko. Rad veterinarske službe je zaista jako dobra i preporučam svima da odu na web stranice te službe. Možete naći tamo jako, jako puno podataka. Međutim, ono što nedostaje jest da političari pirate te sve dosije, jer mi to činimo u slučaju skandala. A ja mislim da bi bilo dobro i tražim od koordinatora klubova zastupnika da barem jednom godišnje možemo malo opširnije raspravljati o radu veterinarske službe. I e, moram reći da naravno u ovom času vlada kriza to vrijedi i za Europsku komisiju, nema dovoljno novca. Međutim, Poznavajući veterinarsku službu, zaista vam mogu reći da 190 ljudi koji rade u Londonu su stvarno nužne. Tu ne smijemo dopustiti rezove jer oni rade vrlo korisno, ali ono što rade je zaista vrlo korisno, a mm, ne bismo si mogli dopustiti da njih nema toliko. Hvala. Hvala, ja ću govoriti kratko. Već e, godinama poznajem kolegu koji je bio e, zastupnik u e, Nizozemskoj. Možemo li nešto napraviti po pitanju antibiotika? Neke zemlje su puno manje stroge nego primjerice mi na moja zemlja. Što možemo napraviti vezano za poljoprivredu i količina antibiotika koja se tamo koriste. Neke su zemlje možda prestroge po pitanju korištenja antibiotika, druge premalo. Možete li nešto napraviti da se to napravi e, u poljoprivredi, dakle kampanja za bolje korištenje antibiotika u poljoprivredi. Hvala. Nema više pitanja, izvolite, možete odgovoriti. Hvala. Hvala objem govornicima. Gospodinu Sasu se mogu zahvaliti što nam je rekao da bi bilo dobro da se jednom godišnje sastajemo. Mislim da bi to bilo vrlo korisno. Što se tiče naših, e, našeg osoblja, zaista se jako borimo da zadržimo sve kadrove koje sada imamo. Bilo bi nam draže da imamo e, više ljudi, međutim, to sada nije moguće. Mi pokušavamo na što učinkoviti način radimo. Nećemo se dakle kriti iza toga da nas nema dovoljno i da zbog toga ne možemo raditi dobro. Što se pak antibiotika tiče, zapravo sam se tome malo osvrnuo u ranijem izlaganju. Naime, primjena u državama članicama uvijek će biti različita. Međutim, ne možemo imati situaciju koja će podrivati zdravstvenu situaciju ili pak podrivati povjerenje. U nekim zemljama situacija je bolja, u drugima lošija, ali mi e, pokušavamo postići to da one slabije zemlje članice bolje djeluju. Radimo vrlo transparentno Imamo profil svake zemlje, baš svake zemlje članice gdje uočavamo gdje postoje nedostaci i gdje se ostvario napredak. I kao novina mi e, pravimo takozvane izvještaje o pregledu situacije gdje u određenom sektoru gledamo kakva je situacija u svim zemljama članicama i tu pokušamo vidjeti gdje postoje manjkavosti. Takvu smo studiju napravili i po pitanju antibiotika. Vi možda ovdje mislite o, o otpornosti na antibiotike. Pokuš, odnosno, pokušali smo vidjeti kakva je situacija naročito vezana za perad. Dakle, bavimo se pitanjima otpornosti na antimakrobiot ljekove. Dakle, e, mi pokušavamo to uklopiti u naš rad. Hvala. Hvala vama. Danas se moram zahvaliti izvršnom ravnatelju agencije i gospođi Hemel na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. E sad danas ćemo time zaključiti našu e, sjednicu. Pozivam e, sve članove odbora na koktel na koji nas pozivaju direktori svih agencija koje su danas bile ovdje na sastanku. Hvala.